Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie jest sporo różnych. E, izgleda da se danas e, odvija mnogo važnih e, događaja tijekom pauze. Imamo i seminare koji su vrlo slični našem slijede, našoj sljedećoj točki dnevnog reda. Zabivljenog badanja sektor Dakle, sljedeća točka je eh, izlaganje o eh, studiji o eh, stočnom sektoru. Izazovi i prilike, mlijeko i meso, to je analiza sadašnje situacije u sektoru stoke kao i u sektoru mljekarstva koje, i koji izazovi i koje prilike postoje, koja je situacija trenutno vezano za krizu. Ovo istraživanje također nastoji sagledati i u budućnost s obzirom na razvoj ovoga sektora. Dakle, imamo dosta toga za razmišljanje i za raspravu ovdje. Znamo koliko je važan e, sektor stoke i govedine za poljoprivredu, e, isto tako sektor mesa i mlijeka. Znamo kakva je situacija na tržištu mlijeka, ali i na tržištu govedine. a željeli bismo znati i više, više toga imati dublji e, uvid u to, pa smo zahtijevali e, da dobijemo ovo istraživanje u studiju naših stručnjaka. E, želim im ovdje dobrodošlicu, gospodine Riko Ile, i gospodin Rol Jungenel. iz poznatog sveučilišta za poljoprivredu u Wageningenu u Nizozemskoj. To je jedan od e, najpoznatijih sveučilišta kada se radi o poljoprivrednom sektoru. Zato bih želio zamoliti naše stručnjake za izlaganje. Dobili ste ovu studiju u dva toma. Jedan je sama studija, a drugi dio su statistički prilozi. Ako biste mogli u deset minuta nekako uklopiti e, vaše prezentacije, možete se dogovoriti međusobno e, ko će govoriti prvi, a onda ćemo imati raspravu sa zastupnicima, a nakon toga ćete vi e, odgovarati na ta pitanja. Ukoliko vam nije dovoljno deset minuta svakome, možete malo i prijeći to vrijeme. Dakle, još jednom želim dobrodošlicu, imate riječ, izvolite. Gospodine predsjedatelju, hvala lijepa na ovom uvodu. Dobrodošli na ovom izlaganju o studiji e, sektora stoke u Europskoj uniji, izazovi i e, prilike. Moje ime je Riko Ile i zajedno sa Roelom Jongenelom i Tomasom Venusom koji su suautori ove studije kao i Lisbeth Bries i Justus Veseler iz e, skupine za e, poljoprivredu, ruralni razvoj e, našeg sveučilišta u Wageningenu. Mi smo izradili ovu sveobuhvatnu studiju. Studija je dosta sveobuhvatna i dugačka, pa ćemo ovdje se ograničiti na najvažnije točke. Željeli bismo zahvaliti na potpori glavne uprave za poljoprivredu za prikupljene podataka a usredotočit ćemo ovo izlaganje na ove tri točke. Kao prvo ćemo naglasiti neke glavne prilike i mogućnosti e, sektora stoke u EU. uniji. E, drugo, naglasit ćemo neke izazove jer e, ovaj sektor se u nedavnim godinama suočava, a suočavat će se i dalje sa takvim izazovima a u trećem dijelu e, gospodin Jongenel će govoriti o političkim e, mogućnostima za sektor stoke u EU. S desne strane na, ovom, ovoj karti vidite zašto je važno imati regionalnu analizu sektora stoke u EU. Ovo je karta broja poljoprivrednih gospodarstava E, koje e, uzgajaju stoku, a to e, odgovara razini NAC2. Što je tamnija boja, to ima više gospodarstava u toj regiji koje uzgajaju stoku. Vidite da u ovim svjetlo obojenim područjima imamo samo 100 poljoprivrednih gospodarstava u regiji koje uzgajaju stoku, ali E, u ovim tamnim e, vidite da ima oko 150 tisuća poljoprivrednih gospodarstava koji uzgajaju stoku. I kako bismo generirali znanje o koheziji Europske unije, mi smo ovdje e, analizirali to na temelju regije. Ovdje ćemo naglasiti nekoliko e, ključnih grafova u ovoj e, studiji. U studiji ćete naći puno više informacija. Ovdje ćemo samo naglasiti glavne poruke ovih grafova i onda ćemo ih ukratko i objasniti. Ovdje kao što vidite imate države članice i strukturu po državama članicama e, sektora stoke to je e, razrađeno po ukupnoj razini e, proizvodnje e, sektora stoke u Europskoj uniji. Gornji stupac nam daje doprinos Europske unije ukupnoj, vrijednosti proizvodnje specijaliziranih farmi. Kao što vidite ima oko 155 milijardi eura, a Njemačka je sama ima najveći doprinos od 11 milijardi eura, nakon toga je Francuska, Nizozemska, Ujedinjena kraljevina i tako dalje. E, sličnu sliku vidite za miješane farme sa e, stokom i za specijalizirane farme, stočne farme. Dakle, glavna poruka iz ovog, ovog grafa je da oko 50% e, vrijednosti proizvodnje e, sektora stoke u Europskoj uniji proizvodi se u 4 do 5 država članica. A to su države članice koje imaju vrlo e, opširan sektor stoke, mljekarstva ili govedarstva. To su Njemačka, Francuska, Ujedinjena kraljevina i Italija. Glavni udio vrijednosti proizvodnje u Europskoj uniji se generira u 15 e, država članica Europske unije. Najviše država članica s desne strane, s desne strane ovih e, stupaca e, samo marginalno doprinose ovoj ukupnoj vrijednosti proizvodnje u stočnom sektoru. Sada možemo naglasiti nekoliko prilika. Dakle, jedan od najvećih prilika u e, stočnom sektoru Europske unije je vrlo snažna natjecateljska pozicija e, u svjetskom tržištu mlijeka. Kao što vidite, ovaj kvadrat koji govori ekstra ju to je zapravo e, trgovina Europske unije s ostatkom svijeta, dakle e, trgovina izvan Europske unije mliječnih proizvoda i zajedno sa Novim Zelandom je zapravo to jedna od dviju dominantnih e, izvoznika mliječnih proizvoda na svijetu. Vidite da u ovom grafu postoji trgovinska ravnoteža trgovine mlijekom na E, svjetskoj razini. E, ovo e, najveće područje, što je veće područje, to je veća uloga te zemlje kada se radi o izvozu ili uvozu, a neto izvozne zemlje su prikazane svjetlozelenom bojom, a one koje najviše uvoze da, tamnozelenom bojom. Iz tog grafa možete izravno vidjeti te dominantne pozicije u Europskoj uniji, Europske unije, same Europske unije. Još jedna prilika za sektorne stoke u Europskoj uniji jeste da je ona imala e, uspješne koristi od e, rasta e, uvoza u većim uvoznim zemljama. Možemo se usredotočiti na ove stupce D do F. Stupac D pokazuje zemlje odredišta e, za izvoz iz Europske unije. E, e-stupac vam pokazuje e, promjenu u postotku izvoza iz Europske unije u partnerske zemlje i uspoređuje 2004. sa 2014. godinom. A u stupcu F vidite regiju u kojoj se je smještena ta zemlja odredišta. Znači, za zemlje kao što su Kina i Pakistan koje imaju vrlo veliko stanovništvo, ali su isto e, iskusile veliki rast u uvozu mlijeka, e, izvoz se povećao gotovo deset puta u posljednjem desetljeću. Još jedna prilika za stočni sektor Europske unije su stabilne i e, sve veće e, cijene klanja za, e, stoku u posljednjih nekoliko godina. Te cijene počinju 2002. i one su ostale stabilne, a još su bile stabilnije od mliječnih cijena. A te cijene klanja E, posebno kada se radi o svinjetini, se one stalno rastu. Dakle, vidite ovdje ovu e, crnu liniju koja pokazuje cijenu klanja svinja u eurima po 100 kg a mjere, e, to se uspoređuje sa desnom stranom ovog grafa, ovog grafikona. A druge četiri linije pokazuju e, cijenu kranja e, govedine u usporedbi sa e, cijenom klanja svinjetine. Recimo, 1991. cijena krava bila je 15% viša nego cijena klanja svinja, a do 2015. godine E, cijena klanja junadi je bila e, viša od cijene klanja svinja. To znači da sada kada su cijene mlijeka volatilne, stabilne cijene za govedinu mogu, e, mogu predstavljati priliku za proizvođače. Još jedna prilika koju smo ovdje identificirali je e, veliki rast ekstenzivnog e, uzgoja e, stoke od 2000. godine u Europskoj uniji. Vidite ovdje u ovom grafikonu. Dakle, vidite liniju koja pokazuje krave dolje koja e, se, koja se povećava od desne strane nadalje. Dakle, broj u 13 zemalja tih krava dojlija se povećao 2000. godine za 160% do 2015. godine. To je jako veliki rast e, opsega e, ekstenzivne proizvodnje krava dojlija u ovim zemljama. Osim toga, mi bismo kratko naglasili još e, neke prilike, nemamo vremena da ih detaljno obradimo, međutim to su e, prilike za stočni sektor Europske unije, a to su e, stalna prihvaćanje novih brzih novog, novih tehnologija i dobitaka produktivnosti. Isto tako potražnja za visoko kvalitetnim i vrijednim mliječnim proizvodima. To znači da stočni sektor ima pozitivni imidž e, kada se radi o kvaliteti i da bi mogao razviti ovu, ovo područje marketinga, a za neka područja Europske unije u načelu postoji sve veća otpornost e, kroz diversifikaciju e, dohotka, jer u nekim regijama, uglavnom istočnim regijama Europske unije, miješane ili kombinirane farme služe kao neka vrsta e, prirodnih e, stabilnih e, cijena s usporedno na većim, s većim poljoprivrednim gospodarstvima sa zapada Europske unije. To znači da u cijeloj Europskoj uniji to se može koristiti za upravljanje krajobrazom i za očuvanje krajobraza. Još jedna prilika je korištenje više e, učinaka e, za e, koncentracije ovih poljoprivrednih gospodarstva koje se bave mljekarstvom u nekim državama članicama i sve veće svijesti društva, medija i političke razine kada se radi o nepoštenim trgovačkim praksama u, u isporuci mesa i mlijeka. Na temelju toga bih kratko naglasio nekoliko izazova s kojima se suočava stočni sektor europske unije, a vjerojatno će se suočavati i sljedećih godina. Ono što je najvažnije, to je bila strukturna promjena u formiranju cijena mlijeka od 2007. godine. posebno kada se radi o povećanoj nesigurnosti. To vidite o, u duljini ovih stupaca kada započinjemo 2000, počeši od 2007. godine. Ove, ovi stupci vam pokazuju kocijenti između najmanjih e, e, prosječnih mjesečnih cijena i najvećih mjesečnih prosječnih cijena u jednoj godini. Recimo za 1991. godinu za mlijeko vidite da ovaj stupac e, završava na minus 15%. To znači da 1991. godine najniža cijena mlijeka e, tijekom godine je bila 13% manja nego e, najviša cijena mlijeka. Ako to usporedite sa 2007. godinom, ta je promjena dosiže da čak više od 30%. A do godine 2006. razlika između malih, e, visokih i niskih cijena za e, sirovo mlijeko, ali i za e, prerađene mliječne proizvode se bile stabilne, ali to se značajno promijenilo 2007. godine. Još jedan izazov je stalne, su stalne strukturne promjene u proizvodnji. Posebno u 13 država članica Europske unije tijekom posljednjih 1,5 e, desetljeća. Posebno kada se radi o broju životinja, odnosno mliječnih krava. E, to se jasno vidi u ovom, u ovom grafikonu koji pokazuje razvoj e, tijekom vremena ključnih varijabli proizvodnje mlijeka od 2000. godine i pravi razliku tako što procjenjuje razvoj broja mliječnih e, krava, e, e, mliječ, mliječnog unos prinosa po kravi između 13 i 15 država članica. Dakle, vidite da u ovoj tamnoj liniji koja je crtkana i koja ide snažno prema dolje, da posebno u 13 država članica broj mliječnih krava se stalno smanjuje, a 2015. godine te brojke su se smanjile za 30% u odnosu na 2000. godinu. Dok u 15 država članica, to je e, tamno-zelena e, puna crta, došlo je do malog smanjenja do 2007. godine, a onda se to smanjenje usporilo i do 2011. broj mliječnih krava se opet povećava e, u 15 država članica. Još jedan veći izazov jest da neke od vrsta poljoprivrednih gospodarstava koji pripadaju mliječnom sektoru jako ovise o e, cijeni određenog outputa. Ovdje vidite u e, stupcu A imate e, tip poljoprivrednog gospodarstva koji postoji u poljoprivredi Europske unije. Ovdje smo označili specijalistička gospodarstva, mliječna gospodarstva i stočna gospodarstva. Vidite da e, ukupna, ukupna vrijednost je oko 17 milijardi eura, a za specijalističke farme, stočne farme oko 22 milijuna eura. Vidite da 81% tog, te proizvodne vrijednosti za specijalističke e, mliječne farme u stvari se realizira prodajom govedine, e, odnosno goveđih proizvoda, to je uglavnom mlijeko. A e, ove ova specijalistička gospodarstva, stočna gospodarstva su uglavnom gospodarstva za tov. oni ostvaruju prihod e, tako da prodaju zaklane životinje. I zato ako su cijene mlijeka vrlo volatilne, to će se izravno prenijeti i na prihod e, samih poljoprivrednika, posebno kada se radi za specijalistička e, mliječna gospodarstva. Za ova dva tipa gospodarstava koji također uzgajaju stoku, ali su, nisu toliko specijalizirani, vidite da ovisnost o outputu e, tih e, proizvoda goveda je mnogo manja. Dakle, za e, stoku je 36%, e, a za one koji imaju stoku i usjeve je to četvrtina čezina vrijednosti proizvodnje. Dakle, zbog diversifikacije proizvodnje ovakva poljoprivredna gospodarstva su otpornija e, prema e, promjeni cijena proizvoda. Još jedan izazov je mala gospodarska veličina stočnih farmi u državama članicama, u 13 e, država članica Europske unije. Na ovoj karti vidite regionalni prosjek e, veličina e, farmi, e, stočnih farmi po regijama opet. Ta prosječna veličina je standardnog outputa od 1000 eura i vidite da najmanja veličina farmi e, se nalazi u sjeveroistočnoj Rumunjski, dakle imaju oko 5000 eura e, veličine farme, a najveće farme se mogu pronaći u istočnoj Njemačkoj od 1,2 milijuna eura e, prosječne veličine farme. Još jedan veliki izazov jeste da pet tipova farmi koji pripadaju stočnom sektoru Europske unije su vrlo nejednako raspodijeljeni unutar Europske unije. To vidite u ovom dijagramu. E, Posebno velika neravnoteža postoji između 15 i 13 država članica Europske unije, a manje e, kada se radi o južnim i sjevernim državama članicama. Primjerice, kada pogledate ovaj prvi stupac, e, to su specijalističke farme za tov, Imate oko 222 tisuće tih gospodarstava koji se specijaliziraju za tov, tov e, goveda i nalaze se u 15 država članica Europske unije, dok samo 32 tisuće farmi se specijaliziraju e, za to e, tov u 13 država članica, što znači da 87% svih poljoprivrednih gospodarstava u toj specijalizaciji se nalaze u 15 država članica Europske unije. Ako idete malo više prema desnoj strani, kada se radi o e, farmama mješane stoke, imate gotovo 100% e, tih farmi koje se nalaze u 13 država članica. To znači 231 tisuća farmi e, takvog, koja proizvodi mješanu stoku se nalazi u 13 država članica, a samo tisuća se nalazi u 15 država članica. I posljednji veliki izazov za stočni sektor Europske unije su moguće promjene u e, e, onome što društvo preferira. Dakle, to vam pokazuje razvoj po e, potrošnje po glavi raznih tipova mesa u Europskoj uniji. Dakle, vidite zašto i prosječno se ta potrošnja, je ta potrošnja konstantna od 2000, 2000, e, godine. Od 2007. godine govedina i e, teletina je bila konstantna, ali onda se smanjila za 10%, dok e, se piletina dakle potrošnja piletine se u posljednjih 17 godina povećala na, za oko 37% po glavi. Osim toga, vrlo intenzivna e, regije vrlo intenzivne proizvodnje e, stočnog sektora Europske unije mogu e, biti u riziku jer vidite ovdje intenzitet po hektaru za specijalizirane farme za tom, tov i kako je to raspodijeljeno u regijama Europske unije. Dakle, najviše, regije sa najviše stoke su u sjevernoj Italiji, dakle imaju e, po hektaru e, najviše stoke, dok one koje imaju najmanju gustoću e, su baltičke regije, dakle imaju polovicu od, od, tog, od te gustoće stoke po hektaru. S obzirom na sve veću važnost očuvanja okoliša u javnim politikama, posebno kada se radi o područjima sa visokim, visokom gustoćom stoke, to može postati i veliki izazov u budućnosti. Ovdje imamo kratki pregled danjih izazova. Imamo jako velike regionalne razlike u gospodarskim veličinama gospodarstava, to smo već spomenuli. Nekoliko regija u EU ovisi snažno o specijaliziranim e, gospodarstvima koje proizvode mlijeko. Tov stoke se gotovo isključivo provodi u 15 država članica EU, unije, a stočni sektor 13 država Europske članice, članica ima e, sve veću ranjivost e, s obzirom da ima vrlo male veličine farmi i e, to će se mijenjati sljedećih godina putem stalnih strukturnih promjena. Još jedan izazov je da domaća potražnja za mliječnim proizvodima i govedinom je uglavnom zasićena a kada se radi o međunarodnoj razini, postoji pitanje kontinuiteta i stabilnosti makroekonomskih i političkih okvira e, kod e, velikih e, uvoznika. I posljednje, postoje, regulativa koja štiti okoliš i, koja, i za sigurnost hrane koja bi mogla povećati teret proizvođačima i oni će imati poteškoća da i dalje postoje na tržištu. Sada ću dati riječ eh, mom kolegi Jongenelu. Izvolite. Okay, would like to... Evo, ja bih sad nastavio sa opcijama naših politika. Šta smo napravili u ovoj studiji? Mi smo pogledali koje imamo instrumente E, politike prema novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici koji su nam na raspolaganju. I onda smo pogledali specijalno koje instrumente imamo za sektor stočarstva, koji za sektor mlječnog mliječnog proizvodnje. Nakon toga smo pogledali koje su posljedice primjene tih instrumenta na sektor i došli do stanovitih zaključaka i vidjeli gdje su ograničenja. Mislim da je vrlo bitno tu e, naravno razlikovati između kratkoročnih aspekata koji uglavnom imaju puno veze sa nesigurnošću, nestabilnošću cijena, nestabilnošću tržišta i svim onim što je za to vezano. A s druge strane kako izgledaju one srednjoročne posljedice, a to su po produktivnost, po konkurentnost, po općenito politiku orijentiranu na tržište i mi smo analizirajući dakle te kratkoročne i srednjoročne posljedice vidjeli kako je to naravno važno. Naime, zajednička poljoprivredna politika za ovaj razdoblje 2014. i 2020. je u biti predviđa čitav niz mjera koji se treba primijeniti na sektor stočarstva. To inače počinje u prvom stupu, to su stup izravnih plaćanja, gdje imamo od dakle nevezana plaćanja i onu dobrovoljno prihvaćenu proizvodnu vezano plaćanja koji su vrlo bitni za sektor stočarstva i uzgoj goveda. Zatim imamo zajedničke tržišne organizacije koje tu e, zapravo funkcioniraju kao jedna sigurnosna mreža i koji se održava izravno na mogućnosti u trgovini a osim toga to je jako dobar instrument ako se dogode neke katastrofe ili prijeti slične e, neke više katastrofe i nesreće. A zatim imamo i program za ruralni razvoj u kojem imamo mjere od 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 16 i 17. Dakle, tu su i M4 su investicije, zatim razvoj, M6 razvoj farmi i poslovanja, zatim ustanovljavanje proizvođačkih organizacija u devetoj mjeri, zatim organsko, odnosno ekološko uzgoj u mjeri desetoj, zatim posebna plaćanja za područja koja su zaostala, izolirana ili imaju drugih problema 13. Zatim 16. mjera, to su potpore za bolje uklapanje u opskrbni lanac i na kraju 17. mjeri imamo upravljanje rizicima. Dakle, to je čitav niz mjera koje se nam stoje na raspolaganju. A kad uzmemo sve te mjere i vidimo da imamo jednu vrlo lošu stranu, jednu veliku slabost. Naime, da najnoviji podaci koje dobivamo iz e, FTAP-a nisu jednostavno dovoljni i nisu dovoljno ažurirani. Jer vidite, ove mjere se recimo uzimamo iz 2014. a nemamo podatke dalje od 2013. prije nego što damo krive preporuke, trebamo znati na čemu smo napraviti inventuru stanja. Evo, to su bile te glavni izazove u našoj studiji. I zaključak iz toga bi bilo da ima čitav niz mjera i instrumenta koji se mogu na sektor mliječne proizvodnje, mlijeka i mliječnih proizvoda primijeniti, ali imamo različitih slabosti. I onda smo pogledali koje su koji je najbolji instrument za te sektore, to je sigurno instrument izravnih direktnih plaćanja koji igra jako važnu ulogu. Šta smo učinili? Mi smo pogledali kako je to izgledalo 2013. prema starom politici, zajedničkoj poljoprivrednoj politici i u starom dakle, starom načinu tih izravnih plaćanja vidjeli smo da je to već tada predstavljalo jedan veliki prihod svih tih malih e, dobara poljoprivrednih koji se bave uzgojem stoke ili čak mliječnom industrijom. I šta smo onda učinili? Pokušali smo recimo simulirati, odnosno izračunati koja bi recimo posljedice bila da uzmemo ista izravna plaćanja pod istim uvjetima prema sadašnjim dakle sadašnjem ZPP-u. Znači uzeli smo 2013. kao početnu godinu, pogledali smo broj e, grla goveda, područja na kojima se to uzgaja, koliko krava, koliko bikova i tako dalje, koliko valova, volova i vidjeli smo dakle izravne sust, izravna plaćanja prema novom sustavu kad bi se to na ta krda i na ta stada primijenilo u sadašnjem ZPP-u. I onda smo pogledali koje bi bile posljedice. Naravno, tu postoji čitav niz ograničenja, ali barem smo dobili otprilike jedan uvid u to kako bi to i moglo izgledati kod primjene tog instrumenta. I jedan veliki zaključak smo važan mogli donijeti, da su izravna plaćanja doista vrlo bitan faktor u prihodu čitavog sektora stočarstva. Dakle, to je vrlo učinkovit i relevantan instrument. Relevantan je zato što ako pogledate prihode tih e, farmi za mlijeko ili uzgoj goveda, oni imaju zapravo posebno kad je stočarstvo govedino goveda u pitanju vrlo mali, niski prihod. Neke od njih čak rade sa gubitkom u tom dijelu. Prema tome treba im potpora prihoda za prihod. A osim toga, kako je studija pokazala, oni su u stanovitom smislu i pogođeni time, jer to se onda i onda odražava i na druge sektore izvan poljoprivrede. A ako oni ih podobriju izravno plaćanje i potporu, onda se to linearno, lančano prenosi na te druge sektore. Dakle, izravna plaćanja su, kao što smo rekli, vrlo učinkovit instrument i potreban zato što e, predstavlja jedan važan element kompletnog prihoda tih ljudi. Evo ovdje vidite malo na ovom karti nešto, vidite tu simulirani posljedice novog, dakle kad bi taj instrument koristili pa sa starim podacima iz 2013. prema novim uvjetima novog ZPP-a. I vidite kako to izgleda recimo prihod prema e, godišnjem godišnjim jedinicama što je tamnija boja? To znači da je viši bio udio izravnog plaćanja u prihodu tog farmera. Znači imate tu i do 100, do 200% ili čak više od 200%. Drugim riječima, kad bi im prekinuli, prestali davati izravna plaćanja, mogli bi zatvoriti vrata i prekinuti sa svojim uzgojem a onda vidite ovdje i specijalizirane farme za uzgoj mliječne stoke. Vidite u sjevernom dijelu Europe su recimo eh, izravna plaćanja predstavljaju 30 do 40%, ali onda vidite i neke jako tamno zelene, to je vjerojatno zbog klimatskih uvjeta tako teško na sjeveru Švedske, gdje je zapravo izravno plaćanje više od 100% njihovog prihoda. Međutim, imamo i ograničenja, kao što smo rekli, primjerice, karakteristike tog gospodarstva prema podacima iz 2013. smo koristili, a u međuvremenu su se te stvari promijenile. Neke farme su se zatvorile, neke smanjile, neke povećale Dakle, tu su ta ograničenja koja nam onda ne daju dovoljno preciznu sliku. Ali mi smo probali sa tom simulacijom, s tim modelom, kako bi dobili barem prvi uvid. A šta smo još napravili? Imali smo, kontaktirali smo sa nekolicinom naših dionika, koji su potvrdili važnost izravnih plaćanja. I oni su naravno imali već iskustva iz 2014. 15. i 16. A onda su se oni i zauzimali za mjere koje bi u sektoru doveli do i omogućili inovacije, pomogli mu da bude puno konkurentniji. Dakle, jer vidimo, cijeli sto, sektor stočarstva, posebno uzgoja goveda, nekako zaostaje za drugim, da se ne lažemo. A onda su tražili mjere koje su predvedivije, od ovih dosadašnjih i koji imaju jednu dugoročniju perspektivu. Zatim, htjeli su da te mjere stvore jednu uravnoteženu situaciju u europskom tržištu na kojem će svi imati iste šanse. Jer prema njihovoj, barem u njihovoj percepciji, za sada nemaju, nisu svi isto tretirani. To naravno ima veze nedvojbeno i sa tim izuzetnim mjerama koje su bile, pogotovo sektorom mljekarstva, s obzirom na događaj zadnjih godina primijenjene. Ali, to je naravno vezano jasno za produbljivanje krize i zbog toga je se moralo priskočiti posebno sektoru mlijeka i i oni su potvrdili jasno koliko su bitna ta plaćanja, izradili zabrinutost u kojoj mjeri će njihov sektor dugoročno gledano moći dobro preživjeti ili uopće preživjeti. To naravno nije bilo nikakvo iznenađenje njihova razlika, ali se pokazalo u kojoj mjeri su oni ovisni o izravnim plaćanjima. I naravno trebalo bi to u jednom tranzicijskom periodu se to još može prihvatiti, ali dugoročno gledano bi ih voljeli staviti na vlastite noge, a ne da ovise o izravnim potporama. Iz naše perspektive gledano, mi smo to sve procijenili, koji su bili naši zaključci. Prvi zaključak je bio da u trenutnoj ZPP-u, da nam trenutni ZPP već daje zapravo jedan vrlo bogati okvir e, mjera naše politike koji se mogu primijeniti na sektor stočarstva. Ali postoji jako puno toga što bi se moglo dogoditi i da učiniti još čak i unutar postojećeg okvira. Pogledali smo zapravo detaljno tri opcije za te neke dodatne ili nove mjere. I pogotovo nakon naših kontakata i rasprava i razgovora sa dionicima. I možda te mjere nisu skroz nove, ali vidjeli ste recimo to već i negdje drugdje, ali to su bi bile ove glavne mjere. Prva opcija bi bila da se uključi posebna premija za goveda i krave dojilje kada pasu. Dakle, da se zapravo za ispašu tih, kad ih se vodi na ispašu i kad se tako hrane, da se na taj to dodatno nagradi. a osim toga to bi pomoglo i bioraznolikosti i ekologizaciji. Austrija već koristi takav jedan takvu schemu koja je uglavnom za sada još ograničena samo na neke regije. Ali moglo bi se to u većem dijelu Europske unije uvesti, dakle posebne nagrade za takvu ispašu, dakle da stoka pomaže još i u ekologizaciji ako hoćemo. Zatim, mi naravno imamo i svoje podatke koje dobivamo iz našeg e, observatorija tržišta. Ali mislim da kod goveda možemo još puno tog popraviti. I pogotovo da imamo različite inicijative da se ljudi informiraju o stanju na tržištu i da tržište bude potpuno transparentno. To bi bila druga opcija. Treća opcija bi bila diferencijacija proizvoda, jer vidimo da se i potražnja i za govedinom i za mliječnim proizvodima povećava i da se trebaju mogućnosti izvoza popraviti. I ako pogledate trgovinu životinjama, recimo sa bliskoistočnim regijama, treba tu olakšati izvoz kao izvozne kanale. To je jako važno. Komisija je dala dodatne novce za to I time bih ja želio završiti moju prezentaciju. prezentacija pełna, bardzo ujęcie. Hvala vam lijepo na vašoj prezentaciji i na ovom zapravo vrlo širokom pristupu dobro, ja znam da su naši e, stručnjaci govorili duže nego što smo mislili, zapravo će više od 40 minuta, ali da nastavimo sa pitanjem. Pa, Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Ja bih htio samo predsjedati jednu nego što kažem. Mi smo zaprimili vrlo zanimljive dokumente o e, poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali opet to je na engleskom. Meni bi bilo drago da se to prevodi na francuskom. Želim pozitivno da je Francuska jedan od glavnih e, proizvođača poljoprivrednih proizvoda u Europi, da je sa Njemačkom jednog od glavnih e, financijskih doprinositelja Europske unije. i to bih htio reći. Evo, kao što znate, E, rečeno je da će velik dio stočarske proizvodnje u Francuskoj uskoro e, nestati 20.000 komada stoke, prema nekim navodima. E, to je sve zbog uvoza iz Kine. A potpisivanje ugovora iz CETE dovešće su tako do toga da ćemo zapravo uvoziti veliku količinu tone goveđog mesa u Europsku uniju, 65 tisuća tona čak, bez ikakvih carina i uz mnogo nižu cijenu. To će naravno za posljedicu imati potpuno se nepoštenu konkurenciju. Trenutno znate da proizvođači prodaju jako ispod svoje proizvodne cijene, to je grozno i zbog toga ENF traži da postoje zajamčene minimalne cijene za proizvođača, a to može samo suverena država nametnuti tržištu. Danas je u Francuskoj rezultat e, ove poljoprivredne e, politike takve da se dva proizvođača e, ubije svaki dan. Imamo tri puta više broja samobojstva nego u 2016. godini za sad i to je vrlo dramatičan razvoj jedan poljoprivrednik e, na pet njih, dakle 20% e, poljoprivrednika e, misli prekinuti sa svojim radom. 20% čak, dakle možete zamisliti tu posljedicu. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Hoćete li nastaviti s tom politikom koja ubija našu poljoprivredu? Pani posao Hojbuš. Ja, Gospođa Hojbuš, hvala vam na studiji. I ja sam zapravo stekla dojam da ste vi vrlo izbalansirano prišli svim problemima u tim sektorima u svojoj studiji. No kad govorimo već o izvozu, ja zapravo i nisam neka velika zagovornica eksporta pod svaku cijenu. Međutim, E, vidla sam da ste te izvozne premije učinili ovisnima i povezali sa razvojem ekonomskim i političkim u uvoz, zemljama uvoza. To mislim da je svakako jako dobro. Moramo vidjeti što se tamo događa. Zatim vidjeli ste vrlo, vrlo atraktivne atraktivna potencijalna tržišta za uvoz naših proizvoda u Kini, Indoneziji i drugim zemljama, čak vrlo dalekim, ali ono što mi tu nedostaje, da niste dovoljno razmatrali političku koherentnost kod zemalja u razvoju. Možda u ovom našem odboru nismo o tome tako puno govorili, ali u odboru za razvoj je to vrlo bitna tema i mislim da je to nešto što trebamo de facto kod svakog ovakvog aspekta uzeti u obzir. Zatim govorili ste o stočarstvu, posebno o govedima, Rekli ste da bi možda neke goveđe pasmine mogle biti pogodnije od drugih za uzgoj kod seljaka jer su otpornije. To mislimo da je dobro, kao jedna od vaših preporuka. A zatim kad govorimo o specijaliziranom uzgoju, ne znamo koliko to na duge pruge biva zdravo i u kojoj mjeri su i te grla stoke otporne, ali u kojoj mjeri je to i izdržljivo i otporno u ekonomskom smislu. No, u svakom slučaju hvala vam da ste i o tome, da ste i to istraživali. Ono što nisam baš skroz shvatila, a vi ste to pokazali, to je ona mjera 19 kad je u pitanju koncentracija uzgoja i držanja stoke. I tu govor, pišete da je recimo nacionalno zakonodavstvo za u cilju svladavanja bilo kojih ekoloških ne, ekološki loših mjera smatraju da je to čak i opasna ta vrsta uzgoj. I govorite da 6,5 jedinica po hektaru bi bila zapravo granica za tajno siguran, takvo sigurno držanje stoke. Međutim, to mislim da baš i nije prava granica. Osim toga, smatram da, vi, da je loše što vi de facto ovu raspravu u društvu držite glavnim problemom, a zapravo zanemarujete pritom onaj pravi materijalni problem koji se događa kod naših poljoprivrednika i stočara. Vi sami pišete da je 141, upravo o tome pišete, o tim 19, točki 19 zapravo in and around the Benelux, north and south of the Alps, as well as the northwestern France. Dakle, upravo ste tu označili, oprostite, sami ste to, dozvolite da kažem da ste to opisali kao šit ili sranje. Drugim riječima, ćete im na tome, ali vi ste to sami tako opisali tu situaciju. I prema tome, ja ne mislim da je problem javne rasprave glavni problem s kojim se trebate nositi, nego upravo problem naših poljoprivrednika. To je problem koji trebate rješavati. Ja, Vorsitzender, vielen Dank für die, für die Studie. Ich noch... Ah, gospodin Hojzer, hvala. Ja još imam nekoliko pitanja. Prvo ove izglede za izvoz. Možda nam možete još jedan puta možete objasniti recimo kakve su ti šanse i koliko je važno to za sektor stočarstva i uzgoj goveda. Jer mi kontinuirano o tom razmatramo. Pa naravno tu je pitno i pitanje cijene. Jer pitanje je uvijek se izvozim, onda znači ovisim o stanju na globalnom tržištu. Pa sad što vi mislite o tome? Druga stvar, za mene je natuknica optimalni populacija naših krda i optimalni broj grla stoke. Jeste o tome razmišljali? Koliko je optimalni broj gustoće stoke i koliko bi trebali imati, dakle, broja, koliko bi trebali imati naših gospodarstva i ukupno stoke onda? Recimo, vidite, na bivšem području istočne Njemačke imamo velike farme i zapravo imali smo nekada one takozvane kombinate gdje smo imali velike, velika područja e, tih stočarskih farmi, ali sama gustoća stoke koja se tamo uzgaja je relativno mala. Prema tome, s čim e, u, s čim se u korelaciji broj stoke? Sa veličinom e, same farme ili s čim? A drugo pitanje je recimo ovih vezanih plaćanja. Vidite, imamo recimo nekih regija u zemljama članicama gdje bi se moglo još ponešto napraviti na subvencioniranju uzgoja govedine, jer gdje se pokazuju problemi. Ali jeste li vi otkrili onda gdje recimo dovode, dolazi tu do problema? vidite, mi smo u Njemačkoj tu vrst plaćanja kompletno ukinuli vezane pomoći. Iako su se pokazali neki problemi u nekim regijama, pa razmišljamo da ih ponovno uvedemo. Dakle, mi razmišljamo gdje vi vidite probleme u vezanim plaćanjima i kako oni utječu na distorziju, odnosno narušavanje e, tržišnog natjecanja. To nas jako zanima da nam to objasnite. Hvala. Gospodine Rope, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na sveobuhvatnoj prezentaciji vašeg rada. Bilo je zanimljivo saslušati vas. Svi ti podaci i sve te preporuke, koliko svačam, temelje se na staroj zajedničkoj poljoprivrednoj politici, dakle prije 2014. godine. Ona se promijenila i rezultati bi najvjerojatnije bili danas drugačiji. Da pogledamo podatke iz 2016. godine, jer je ovaj sektor doživio veliku krizu između 2014. i 2015. godine i e, to je jako utjecalo na njega. Dakle, bilo koji zaključci na temelju podataka iz 2014. godine vjerojatno e, su pomalo zavaravajući. Ja razumijem da možete koristiti samo one podatke kojima imate pristup, ali u budućnosti bi vjerojatno se trebali ukrenuti novim podacima i novijoj tehnologiji koja postoji u okviru ZPP-a. Vaša izjava da broj stočarskih farmi se smanjuje, a da je isto tako zasićena unutarnja potražnja, pa ako opada broj stočarskih poljoprivrednih gospodarstva, onda interno tržište ne bi trebalo biti zasićeno uskoro i baš nekih problema na unutarnjem tržištu. Dakle, vjerojatno bismo trebali pokušati e, anticipirati te stvari i možda mm, uvesti neke korekcije. Također ste spomenuli da bez e, izravnih plaćanja većina poljoprivrednih gospodarstava ne bi e, bila profitabilna. Dakle, e, uzreći obzir da su e, takva plaćanja vrlo različita u pojedinim državama članicama, vi u vašim zaključcima niste rekli kakva je posljedica vezanih plaćanja na pojedine države zato što je ta razlika čak možda jedan naspram tri. Dakle, ne možemo reći da su učinci vezanih plaćanja jednaki u svim državama. Što se tiče posljedica na održavanje na životu, poljoprivrednih gospodarstva i tako dalje, dakle razlike su tu dosta velike. Ovi prijedlozi vezani uz izazove su dobri, ali mi smo danas najvjerojatnije suočeni sa mnogo većim izazovima, primjerice kod baltičkih država. E, problem sa afričkom svinskom gripom je dalje prisutan, on se pokušava čak, ne poboljšava se. To je vrlo zabrinjavajući fenomen e, u baltičkim zemljama i u e, jednom dijelu Poljske. I stoga se ne možemo samo ograničiti na ono što je bilo prije, kako je stanje bilo prije. U drugim državama također u Europi je svjetska, e, afrička svjetska kuga dovela do velikih problema. A vi ste i u vašim zaključcima spomenuli primjerice da nisu to samo izravna plaćanja, već i cijene koje su dosta važne. Kako se možemo pobrinuti da imamo stabilniji, e, bolji prihod za proizvođače u budućnosti. Gracias, presidente. Interesante informe. Gospođa Aguilera, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Doista, ova studija je vrlo zanimljiva e, o stočarskom sektoru. Vidjet ćemo kada ćemo za druga područja Europske unije moći izraditi slične studije jer i u drugim sektorima imamo probleme, ali to je svakako bilo zanimljivo čuti. Ja bih imala nekoliko konkretnih pitanja, iznijela bih i nekoliko primjedbi jer vi ste sada doista istražili taj sektor a imali smo krizu u sektoru mlijeka i tu smo imali e, plaćanja u milijardskim iznosima, a vidimo da su problemi dalje tu. E, meni je sve tko od vas će odgovoriti, ja imam dva pitanja. Vjerujete li da organizacijska struktura mljekarskog sektora može dovesti do bolje konkurentnosti, dakle kada imamo zadruge, da, ne, da se mlijeko ne prodaje individualno, je li to jedna sigurna dodatna vrijednost? Drugo pitanje. Vi ste rekli da e, i nadalje trebamo imati e, izravna plaćanja, ali mene zanima do kojih je poboljšanja došlo u tom sektoru e, nakon što smo usvojili e, paket o mlijeku. Dakle, E, paket o mlijeku, do kakvih poboljšanja je e, on doveo u tom sektoru ili možda nije ni bilo poboljšanja. Dakle, e, je li ta cijela mjera bila učinkovita, ili provedena na učinkovit način u tom sektoru? Gospodin Egnju, hvala vam. Zanimljiva prezentacija. Kratko pitanje prvom govorniku. Vi ste pokazali jedan grafikon o cijenama mljekarskih proizvoda i kako su te cijene bile volatilne i porasle od 2007. godine. Je li to prije e, ovisilo o godišnjim dobima, dakle primjerice na proljeću se cijena mijenja ili je to povezano s nečim drugim? E, dakle, i jedno drugo pitanje je vezano uz ovu premiju za pašnju što je e, dobrovoljno vezano plaćanje. Ja se sjećam da smo sa ovcom imali neku vrstu takve premije. Dobili ste 15 e, funti e, za svaku mladu ovcu i to u pojedinim u godini. Što je samo dovelo do toga da ste ih nagomilali što više ste mogli kako bi e, dobili tu potporu. I to je išlo na uštup tržištu jer se proizvodilo više e, janjadi nego što je tržište moglo apsorbirati. Imali smo dakle tu lekciju, a vidim da vi ovdje predlažete premiju e, za pašnju, za govedinu i mlijeke dojle. Dojlje, sigurno bi trebalo spriječiti da ljudi samo traže više i više. Hoće li biti nekakav maksimalni broj po proizvođaču ili po podnositelju zahtjeva? Hoće li se to odnositi samo na određene e, regije? Meni bi zanimljivo čuti malo više o tome. Isto tako gospodin Vazo je govorio o velikom padu broja proizvođača u Francuskoj mi smo imali takozvani napoleonski sustav. E, Zemlja se sve više dijelila, dijelila, dijelila, tako da e, uopće nisu bila profitabilna gospodarstva. I naravno da je trebalo doći do neke korekcije. Mislim, pitam gospodina Vazoa, je li ispano reći da su e, ta gospodarstva propala zato što jednostavno su bila premala, nisu mogle raditi uz profit? i to trebamo prihvatiti. I to me dovodi do zadnjeg pitanja. Ako ćete koristiti javan novac za potporu poljoprivrede, onda e, bi možda mogli imati nekakav sustav e, umirovljenja e, sa dostojanstvom, dakle gdje bi jednom poljoprivredniku koji odlazi u mirovinu dali paušalni iznos i zatim on nikad nakon toga ne bi imao pravo tražiti bilo kakvu vrstu potpore za svoju zemlju a što bi onda on mogao učiniti je e, dati u zakup tu zemlju mladom poljoprivredniku koji bi mogao e, možda e, preživjeti bez potpora i na taj način bi uspjeli sadržati taj sektor. Evo, to vam dajem na razmišljanje. Gospodin Flanagan, hvala vam, vrlo zanimljiva rasprava. Jedan od govornika je spomenuo da bi gospodarstvo trebala stajati na vlastnim nogama da se uh, uspoređuju sa sličnim gospodarstvima diljem svijeta, onda bi to bilo u redu. To je nešto kao kad tražite uh, bicikliste da stoje na vlastnim nogama i da svi moraju uh, se moći utikivati sa Louisom Armstrongom, ali to nije prava usporedba jer imamo drugačiju situaciju. Stoga me zanima kako da se nosimo sa konkurentima, uzevši u obzir da imamo toliko visoke standarde, kako da e, se natječemo, uzevši u obzir da je e, mnogo skuplje živjeti u Keselriju nego primjerice negdje u Brazilu, ja dolazim iz Kesselija, dakle kako doista realistično da se s time nosimo. Isto tako, govorili ste o neto izvozniku, govoreno je o globalno e, važnoj težini pri trgovini. No, čak i ako bi imali tu težinu, mi ne možemo hraniti tu stoku koju proizvodimo. Moramo zato uvesti e, stočnu hranu. I stoga me zanima koje prijedloge imate tu, e, kako da postupimo. Jer smo doista imali mnogo zanimljivih prezentacija ovdje u proteklih nekoliko godina, pa i jednu o proteinima. A Vrsta proteina koja je potrebna kako bi hranili vrstu e, životinja koje trenutno uzgajamo, tu se govorilo o e, jednom vrstu e, mlaznog pogona gdje vam je potrebno posebno gorivo, a za neki obični stroj, to je za neki obični motor bi samo trebali koristiti benzin ili dizel. Dakle, zanima me hoćemo li morati više uzgajati soju kako bi hranili stoku i ako to nije moguće, hoćemo li razmotriti mogućnost da primjerice uzgajamo druge vrste e, proteina poput lupena i neke vrste proteina koji, ne koji nemaju potpun lanac aminokiselina i da onda hranimo e, ta životinska bića sa hranom koju oni doista mogu probaviti i da onda možda dobijemo manju cijenu po životinji na tržištu, ali da imamo veću dobit jer vaša država i vaša regija moći će iskoristiti sav vaš input. I kada govorimo o europskoj govedini, onda ćemo govoriti o doista europskoj govedini, dakle govedini koja se hrani od europskih žitarica, od europskih proteina na europskim pašnjacima. I e, kada gledamo na klimatske promjene i tako dalje, onda možemo reći da je to stvarno razumno. Dakle, što mislite o toj ideji da se odvojimo od životinje koja ovisi o posebnoj vrsti proteina ili alternativno ako Ostanemo pri tom proteinu, kako da se ponašamo prema tome što moramo toliko toga uvoziti. I najzad, isto tako vezano s tu ideju da stajemo na vlastnim nogama, mislim, francuski zastupnik je govorio o Kanadi i brojke s tim u vezi, kako da se s time natječemo. Govorimo o natjecanju i pokušavamo ponovno pretvoriti ljudska bića u konje za utrku, govori se o utrci e, najsposobnijih. I zapravo e, tjeramo ljude prema samoubojstvu, prema psihičkim bolestima. Jedna je stvar ako se to dogodi slučajno, ali mi znamo da to dovodi do toga. Dolaze do masivnog stresa kod poljoprivrednika kako u Kanadi, tako i s ove strane oceana. A tko će imati koristi od toga? Ne proizvođači, jer oni su na gubitku, oni zapravo čak i ne zarađuju. Dakle, dugoročno gledano, stajati na vlastim nogama, jednostavno Europska unija sve manje manje nam omogućava. Stoga me zanima koje je vaše mišljenje o tome. I najzad, da ja dolazim iz Francuske i da nisam dobio ovaj dokument na francuskom, ja bih bio uvrijeđen. To je samota. Zašto nam ne pošaljite to mailom? Nemojte to tiskati i sa tim novcem kojeg ćete uštediti time prevedite to na francuski. to je izvestan jezik i vi trebate biti ponosni na njega i ako se s ovime nastavi, onda će jezik izumrijeti. Hvala vam, gospodin Hojsling ima riječ. Da, mislim da ova studija ukazuje na neke činjenice, ali pokazuje isto tako i koliko je taj cijeli sektor e, nestabilan. Dakle, evo, vi ste spomenuli broj grla stoke, ali kada pogledamo broj poljoprivrednika, vidimo da je njihov broj značajno pao tih nekoliko godina. Te brojke nam bi se trebali još dostaviti, ove najaktualnije podatke, jer vidimo da imamo dramatičan pad e, pri broju poljoprivrednika koji žive od stoke i od e, uzgoja e, mlijeka i mesa. Zatim ste rekli da je izvozno tržište još uvijek tržište budućnosti. Rekli ste da se tamo možemo pasirati na tržište sa kvalitetnim sa kvalitetnim proizvodima, ali ja mislim da ne. Ja mislim da mi idemo na druga tržišta sa mlijekom u prahu, a ne samo sa kvalitetnim sirom i pitam se je li to doista strategija s kojom možemo nastaviti u budućnosti. I zatim e, velika ovisnost tog sektora od e, izravnih plaćanja. Ako pogledamo budućnost, mi moramo o tome razmisliti hoćemo li dugoročno taj sustav izravnih plaćanja zadržati. Postoji li bilo kakva šansa za taj sektor ako ukinemo izravna plaćanja? Mislim da ste malo čas spomenuli Austriju, a mislim da je Austrija vrlo zanimljiv primjer, ali cijela ta regija Južne Njemačke, dakle, ako dobro se uspijemo opacirati na tržište i to na europsko tržište, možemo, kada imamo malo poljoprivredno gospodarstvo, imati e, dobar prihod. Dakle, jesmo li doista toliko ovisni o e, izvoznim tržištima u države e, sa brzorastućom ekonomijom. Zatim govorili ste o prijevozu živih e, životinja na Bliski istok. Ja bih tu samo pozvao na oprez. Sve je to vrlo upitno. Baš Turska kao buduće tržište i Bliski istok prikazivati kao takvo, mislim da ne bismo trebali raditi. To smo jednom napravili već e, s Rusijom. Sa nestabilnim regijama ne bismo trebali e, računati kako bismo uzdržavali naše poljoprivrednike. Hvala vam lijepa. Ovo je bio naš zadnji govornik, a sada bih zamolio predstavnike komisije da preuzmu riječ. Thank you, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja bih htio čestitati uh, tajništvu uh, odbora za poljoprivredu koji su zatražili u studiju Ovi rezultati su doista solidan rad i čestitamo sveučilište u Wageningu na ovoj velikoj zbirci podataka na temelju koje ćemo svi mi zasigurno e, raditi u idućih nekoliko mjeseci, ako ne i godina. E, jasno se vidi da je stočarski sektor u Europi jako heterogen, jako složen. I to ukazuje po našem mišljenju i na tu složenost. E, da je doista teško naći jedno jedinstveno rješenje za sve u tom sektoru. Taj sektor je jako povezan sa mljekarskim sektorom, a mljekarski sektor je e, najvažniji pojedini sektor i e, zajedno sa sektorom proizvodnje govedine čini 40% proizvodne vrijednosti europske poljoprivrede. Dakle, to je sama srž, sama e, osnovica europske poljoprivredne politike i doista mislim da moramo sve te razne nalaze i sve te razne informacije razmotriti vrlo ozbiljno koje smo danas popodne čuli. I opet, mi smo doista jako impresionirani vašim radom. Dopustite mi da komentiram e, dva ili tri aspekata koji su izravno povezani s našim trenutnim radom u službama komisije gdje surađujemo zajedno sa dionicima i profesionalcima, posebice kad se radi o transparentnosti tržišta, o informacijama e, sa tržištu i kako je to povezano s observatorijima i e, kako bi cjelokupno određivanje cijene na tržištu postalo transparentnije za sve one koji o tome ovise. U potpunosti je jasno, ne samo što se tiče observatorija za meso, koje već na tome rade i mi smo dosta aktivni e, na tom polju. Možda je bolje poznat observatorij za mliječne proizvode, on je stariji i e, više je, jače je etabliran, ali tu imamo problem sa prikupljanjem e, cijena. To ste spomenuli u vašem izvješću, to je jedan od glavnih elemenata gdje svi moramo zajedno surađivati kako bi poboljšali naša saznanja o tome kako se trenutno određuje cijena. Jer je to vrlo važno za e, ostale inicijative koje razmatramo posebice nestabilnost cijena, upravljanje rizikom i sve ono što bismo htjeli riješiti e, sada nakon onog izvješća o nepoštenim trgovačkim praksama u lancu. I e, određivanje cijene je sastavni dio toga. Mi se u potpunosti slažemo što se toga tiče i tu smo jako zainteresirani e, i za vašu podršku i za vaše ideje kako to možemo poboljšati. Drugi element koji je izuzetno važan i kojeg bih se dotaknuo je pitanje potrošnje. Interna potrošnja opada, posebice što se tiče e, mesnih e, proizvoda, a govedina tu svakako najviše pogođena, ali i neki mliječni proizvodi su u padu. E, sve što možemo učiniti kako bismo zadržali potrošnju, barem na trenutnoj razini, i kako bi promicali naše proizvode koji su od visoke kvalitete, bi u većini slučajeva nam trebalo omogućiti da e, ponudimo najvišu moguću cijenu za njihove kvalitetne proizvode i tu smo svakako na vašoj strani. Te bismo htjeli pojačati suradnju s vama. Pa i što se tiče svega onoga što možete e, učiniti kako bi nam pomogli pri radu observatorija i kako bi mogli podijeliti s njima nalaze iz e, vaših studija. I ja vas pozivam da to zajedno napravimo. Evo, to je ukratko u srčnom obliku ono što smo mi imali za reći. I još jednom čestitke ovom domu i čestitke autorima i hvala na studiji. Dakle, e, želio bih da naši stručnici sada odgovore na ova pitanja ili reagiraju na komentare. Hvala. Dopustite da započnem s prvim pitanjem iz Francuske. Radilo se o hitnoj situaciji i niskim cijenama, možda e, o potrebi za minimalnom cijenom. I isto tako da ZPP u stvari ubija poljoprivredno gospodarstva. Vidjeli smo nedavnu krizu i dramatične stvari koje su se događale. Pa e, shvaćam zašto e, to spominjete. Mi trebamo malo izdaleka to sagledati i vidjeti do koje mjere bi e, stvari bile možda gore bez EPP-a. Tu postoje dvostruka gledišta. I zato sam napravio razliku između srednjoročnog i kratkoročnog razdoblja. Mislim da u srednjoročnom razdoblju e, i izravna plaćanja i e, sve ono što se događalo u mliječnom sektoru, mislim da je to pomoglo da se e, na neki način upravlja tom kriznom situacijom, a dioničari kažu da dugoročno, ako toliko ovisimo o tim izravnim plaćanjima, Mi želimo bolju produktivnost i inovacije da postanu neovisne o tomu, a to signalizira na nešto drugo. Vidimo da za neke zemlje je to problem u strukturi farmi. Neki su to ispomenuli. Ako je struktura farmi e, takva da su te farme toliko male i da nisu održive, onda je možda ovaj prijedlog e, plana povlačenja ili e, održivi dugoročno. Dakle, neki će na neki dobar način e, propasti, ali će na taj način dati mogućnost drugima da se povećaju. Taj problem treba riješiti, bilo na jedan ili drugi način. Što se tiče drugog govornika, govorio je e, o koherenciji sa e, gospodarstvima u razvoju. E, shvaćam ono što želite reći, međutim, u smislu mandata kojeg smo dobili za ovu studiju, a već smo trebali odgovoriti na mnogo pitanja koja su bila unutra, to nije nešto za što se tražilo da mi to razmotrimo. To je razlog zbog kojega mi nismo se s time bavili. Ne zato što nismo bili za to zainteresirani, nego smo imali neke formalne razloge. Nadam se da to shvaćate. Gospodin Đer? E, govorio je o mogućnostima izvoza. Je li izvoz uvijek dobar i što će to značiti za našu situaciju? jer to znači da smo ovisni o volatilnim cijenama na tržištu. Je li to nešto što želite da vaš sektor učini? Ja ovo shvaćam, međutim u smislu razvoja vidi se da se smanjuje e, korak po korak potrošnja mesa, ali postoji određeno povećanje proizvodnje govedine. Radi se o vrijednom proizvodu a sve je više potražnje za e, proizvodima koji e, imaju proteine. Mi trebamo zadovoljiti te potrebe. Kada kažete da trebamo optimizirati e, stoku i da ne smijemo gustoću miješati i mislim da se slažem s vama. Što se tiče koncentracije proizvodnje, još je jedan zastupnik reagirao na to. Mi e, govorimo o zemljama kao što su Nizozemska, Zapadna Francuska, dijelovi Danske. E, znamo da postoji e, uredba o nitratima i gnojivima za sada postoji jedan plan koji će voditi e, do smanjenja 90 e, tisuća mliječnih krava kako bi se zadovoljila uredba o nitratima. Dakle, u nekim regijama postoje problemi. U nekim regijama razvoj sektora će biti ograničen tim e, ekološkim ograničenjima. Gospodin Ropej je rekao nešto da e, preporuke ne smiju biti e, temeljene toliko na e, starom, starom ZPP-u. Mi smo tu simulaciju proveli upravo zato kako bismo kombinirali provedbu izravnih plaćanja iz 2016. na sustav poljoprivrednih gospodarstava, ali nedostajali su nam podaci i to je bilo E, najbolje što smo mogli. Međutim, mjere drugog stupa su bile bolje, ciljane na određene farme, ali nismo imali dobre podatke da ulazimo u to malo dublje i u tom smislu mislim da imamo ozbiljna ograničenja. Kada se radi o izravnim plaćanjima, pokušavamo ih, e, pokušavamo uključiti informacije iz raznih zemalja koliko smo mogli. Onda mislim da je bilo jedno pitanje vezano za mliječni paket i e, učinak tog paketa. Mnogo je novca e, potrošeno na mliječni sektor i koji je učinak e, mliječnog paketa. Mislim da mliječni paket ima nekoliko elemenata. Imamo povećanje transparentnosti tržišta s obzirom na observatorij tržišta a naravno postoji i element e, organizacija proizvođača. Ima jedna studija koja pokazuje e, dokaze o tome, ali za mene slika nije potpuno još jasna. Dosta je teško e, to dobro objasniti. Međutim, opći dojam jest da je to pozitivan doprinost. Onda u odnosu na primjedbu koju smo dali u vezi sa e, prijedlogom e, politike e, jedne premije za pašu, vi ste to usporedili sa određenom premijom. Možda biste to trebali povezati sa gustoćom krda. Međutim, gustoća krda je jedan zahtjev koji bismo zaista željeli dodati ovome možemo razmisliti o nekim drugim elementima. Mislim da je ova e, premija e, in the, in the new uh, U novim državama članicama, ako ih još uvijek mogu tako nazvati jer su one već i stare države članice, vidimo e, da postoji smanjenje u krdima krava. A mogla bi postojati jedna e, mjera koja bi se e, pozabavila tim smanjenom. A isto tako i e, ova bi se pozabavila, pozabavila nevezanim potporama. Mislim da je gospodin Hasman spomenuo kako to utječe na konkurentnost. Da, to je zaista jedna bojazana. Neke države članice su to i spomenule. Ako pogledamo zakonodavstvo, nevezana potpora je omogućena, ali samo za vrlo konkretne situacije u nekim sektorima koje su po i koje imaju problema u nekim graničnim područjima gdje sektor se smanjuje i tu imate mogućnost e, pružiti takvu nevezanu potporu kako biste malo stabilizirali tu situaciju. Međutim, ako pogledate krda mliječnih krava, pola francuskih e, e, mliječnih krava dobiva takvu nevezanu potporu. Je li to mjera za marginalizirana područja? Kako možete to provjeriti? Ako pogledate e, proizvođače šećerne repe u Poljskoj, je li tu cijeli sektor marginalni sektor ili granični sektor? Možda je prerano da to sagledamo, ali ako pogledate te brojke, bilo bi dobro da razmislimo da li, takav, e, da li se, takav nevez, da li se takva nevezana potpora primjenjuje u skladu sa zakonodavstvom. Još uvijek to treba provjeriti. Međutim, od e, ove prve primjene mogu reći da e, se neki ljudi brinu o učinku na konkurentnost. Mislim da na to trebamo obratiti pozornost. Želite li vi možda e, reagirati? Ja bih e, dodao nekoliko stvari, jer nekoliko zastupnika je e, postavilo ta pitanja kako bismo dali neke aktualnije podatke. A podaci koji su u izvješću su zapravo naj, naj najnoviji podaci iz e, jeseni 2016. kada smo napisali ovaj, ovo, izvješće. I skupina podataka na kojoj se temelji ovo izvješće je dosta sveobuhvatna. E, to je vodio Eurostat i Europska komisija. I ti podaci su vrlo kompleksni i obrada tih podataka traje oko dvije do tri godine i zato postoji e, prirodno kašnjenje od e, prikupljanja podataka do objave podataka. I zato u jesen 2016. prije pola godine kada smo pisali ovo izvješće, mogli smo imati pristupa samo podacima iz 2013. za većinu dijelova Europe, zato što su to bili najnoviji podaci koji su bili javno dostupni. Naravno, mi smo svjesni činjenice da najzanimljivije razdoblje iz stajališta Europskog parlamenta, a to su posljednje dvije godine, E, zbog, tog, e, zbog te činjenice nismo mogli obuhvatiti. Mi smo ih djelomično obuhvatili zato što imamo podatke e, tržišnog observatorija Europske komisije koji su novi. Međutim, veliki dio podataka o strukturama farmi i regionalizirani podaci su u stvari objavljeni sa kašnjenjem od dvije, tri godine. To je sve. Dobro, hvala lijepa. Želio bih zahvaliti svima vama. Zahvaljujem vam na izlaganjima i o prezentaciji ove studije koja je izuzetno sveobuhvatna Imamo je i u e, papirnatom e, formatu i samog e, debljine, ove, i same debljine knjige možete vidjeti koliko informacija ona sadrži i definitivno će nas voditi prema budućnosti ovog sektora, posebno kada se radi o promjenama ZPP-a. Često si postavljamo pitanje treba li postojati jedan poseban sustav premija za uzgoj stoke međutim izgleda da trenutna rješenja su dosta teška i kada neka određena e, farma odluči da prestane s uzgojem stoke, onda se situacija mijenja. A promjene se onda e, uvode i u cijeli ekosustav. Posebno kada poljoprivrednici se odluče za ekološku poljoprivredu. Opet zahvaljujem. I mislim da sada možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, ali svakako ćemo se vratiti ovoj studiji koju ste danas predstavili. Hvala lijepa. Mislim da sada možemo krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to je točka broj 13, koja se odnosi na poljoprivredni aspekt sadašnjih i budućnih e, pregovora o trgovini. Spomenuli smo i e, stalni, stalne e, trgovinske pregovore sa Japanom. Mislim da su oni naj, e, najviše napredovali, ali isto tako i sa SAD-om, zemljama Mercosura, Australijom, Novim Zelandom i drugim zemljama. Ono što nas zanima je i učinak Brexita. Imam mnogo bilješki vezanih za ovu temu, ali siguran sam da će e, direktor e, za međunarodne poslove u općoj upravi za poljoprivredu gospodin John Clark, da će nam on predstaviti te informacije i zaista mi je drago da su predstavnici opće uprave Sante ovdje također prisutni jer cijela situacija uvoza brazilske govedine je izuzetno važna. Gospodin Skemal je ovdje s nama u ime e, opće uprave, glavne uprave Sante. Hvala što ste došli i nadam se da, da ćete nam vi dati nešto više informacija o tomu. Znam da je to bio hitan zahtjev, pa vjerojatno nemate baš sve informacije pri ruci. Međutim, zaista bismo bili zadovoljni kako bismo, kada bismo poslušali ažurne informacije koje imate. S time mislim da mogu dati riječ gospodinu Johnu Clarku. Ovo nije vaš prvi posjet našem odboru. Razgovarali smo o ovoj temi već nekoliko puta. Vaše današnje izlaganje će sigurno biti sveobuhvatno i zanimljivo kao uvijek. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nadam se da ovo neće biti moj posljednji posjed nakon ove prezentacije. Ono što ću ja učiniti jest strukturirati moj, moje kratko izlaganje na dvije teme. Kao prvo ću vam dati e, kratke informacije o najnovijim trgovinskim pregovorima i međunarodnim aktivnostima, a drugo bih želio podijeliti nekoliko misli vezanih za e, buduće izazove naših trgovinskih politika i što to znači za poljoprivrednu trgovinu i za ZPP. Naravno, nakon toga bih rado odgovorio i na pitanja, i sudjelovao u raspravi. Ja sam ovdje sa mojim kolegama iz glavne uprave Sante koji su tu da odgovore na pitanja o nedavnom, nadavnom skandalu e, sa brazilskom govedinom. Dakle, nedavna događanja na bilateralnoj fronti, ja bih započeo sa pregovorima s Japanom. Ovdje tražimo vrlo značajne e, pristup tržištu za poljoprivredne e, proizvode, dakle i e, vrlo veliku proizvodnju. U ovim pregovorima imamo ofenzivne interese kada se radi o poljoprivrednom sektoru. Nismo to uspjeli e, zaključiti s Japanom prošlog prosinca, bilo je previše otvorenih pitanja, međutim naša je sadašnja namjera da taj sporazum postignemo do kraja ljeta a predsjednik Juncker se susreo sa e, premijerom Abijem danas i oboje su se opredijelili da će upravo to učiniti. Ako pogledamo e, druge pregovore koje su sada, e, dakle očekuje se da će TTIP još ostati neko vrijeme u hladnjaku. Dakle, malo smo napravili inventuru onoga što se događa sada sa izvješćem koje je upravo objavljeno. Usprkos nekih problema sa TTIP-om imamo vrlo aktivan plan e, takvih sporazuma o vanjskoj trgovini. Moram spomenuti zemlje Merkosura, to je vrlo osjetljivo pitanje. pitanje pregovora za neke u ovoj prostoriji i biti ćemo vrlo oprezni e, pristupu tim pregovorima. I dalje ćemo računati na vašu potporu kako bi prenijeli poruku državama članicama i našim partnerima iz Mercosura da u tim pregovorima postoje različite osjetljivosti vezane za poljoprivredu koje treba e, braniti. Ova posljednja primjedba odnosi se na buduće pregovore s Novim Zelandom i Australijom koje polako napreduju. Sada završavamo takozvane scoping dokumente, dakle koji govore o samom e, samoj e, opsegu pregovora. Na kraju toga će Europska unija zamoliti e, vijeće da započne pregovore sa Novim Zelandom i Australiji drugoj polovici ove godine. Mi iz komisije, iz ove glavne uprave za poljoprivredu smo potpuno svjesni da e, ti pregovori e, zaista su osjetljivi u poljoprivredi, posebno kad se radi o crvenom mesu i e, šećeru, a to se isto tako odnosi na mliječni sektor. Moramo biti jako oprezni kada se radi o pristupu tržištu i, o i kada se radi o pokazateljima. E, bilateralno slika je tako da je komisija usred pregovora s Meksikom. Očekujemo i nadamo se da ćemo završiti te pregovore ove godine. Pregovaramo o, e, prego, sa Filipinima i Indonezijom, e, sa Norveškom i vijeće upravo sada razmatra mandat da otvori pregovore s Turskom kako bi modernizirali E, carinsku uniju između Europske unije i Turske. Postoje određene stvari koje bi trebalo naglasiti u svim tim pregovorima. Prva jest da mi zaista tražimo uravnotežene ishode u poljoprivredi kako bismo imali neke dobrobiti za e, pristup tržištu, ali da zaštitimo osjetljive sektore, a drugo da e, ne pregovaramo uopće o E, našim e, pravilima vezanim za zdravlje i sigurnost hrane. Mislim da je primjer toga bila CETA. E, ti sporazumi o vanjskoj trgovini nisu samo politika trgovine, nego većina naših politika se usredotoče na multilateralnu suradnju, pokušava ohrabriti dobre poljoprivredne politike u cijelom svijetu a bilo je i dobrog napretka vezanog za sav taj naš rad u posljednjih dvije godine. Dakle, ministarska e, konferencija u Nairobiju je bila uspješna, ona je doprinijela tom uspjehu e, tako što je ukinula subvencije za izvoz, a želimo imati vodeću ulogu i na e, sljedećem ministarskom sastanku u Argentini E, kako bismo e, izbjegli da trgovina e, naruši domaću potporu. Isto tako imali smo uspješni pariški sporazum o klimatskim promjenama i, i program održivog razvoja do 2030. i posljednjih godina smo imali uspješan ishod ministarskog sastanka G20 u Berlinu gdje je došlo do sporazuma između članova da više surađuju za održivo, održivo upravljanje poljoprivredom i vodama i e, borbi protiv mikro, mikrobiološke rezistencije, kao da se ohrabri privatni e, e, ulaganje privatnog sektora u Africi kako bi se podržao, podržala radna mjesta za zapošljavanje i rast, a to će se raspravljati i na samitu Afričke unije u ljeti. Dakle, e, svi ti sporazumi su e, oni koji naglasuju važnost e, poljoprivrednih politika ne samo za radna mjesta i rast, nego i za održivost. Rekao sam da bih htio napraviti jedan korak natrag i pogledati neke od izazova za našu poljoprivrednu i trgovinsku politiku u sljedećih godinu ili dvije. Ako pogledamo politički kontekst Europske unije možemo vidjeti da građani Europske unije su sve više kritični kada se radi o trgovinskim sporazumima i o globalizaciji. To je važan element u raspravi e, i u izborima u mnogim državama članicama ove godine. To je naglašeno i u prilično kaotičnom e, pristupu e, potpisivanju sporazuma CETA s Kanadom, a e, vidjet ćemo sličnu psihodramu u svakom trgovinskom sporazumu koju ćemo zaključivati u budućnosti. Postoje ozbiljna pitanja vezana za globalizaciju, za održivost naših sporazuma. Odluka o Brexitu naravno uvodi još jedan faktor neizvjesnosti posebno dugoročno i kratkoročno u našim trgovinskim odnosima e, u poljoprivredi. To je još jedan izazov u europskom kontekstu. A na međunarodnom planu naša trgovinska politika će se e, suočiti sa e, jednim okolišem koji je više sukobljen. Bilo, vidjet ćemo više sukoba nego prošlih godina a mnogi će uključivati SAD i Kinu. Možemo sa sigurnošću i nažalost reći da će Rusija sigurno zadržati trenutni pristup poljoprivrednoj trgovinskoj politici, posebno će zadržati e, neke e, zabrane zajedno sa širokim embargom e, uvoza iz Europske unije i drugih zemalja. Mislim da SAD je također dao e, neke e, miješane signale vezane za trgovinsku politiku i za multilateralizam posljednjih e, tjedana. Povukao se iz TTIP-a, niti nije dao potporu industriji za taj sporazum a isto tako je ima transakcijski pristup kako bi, e, kako, kako bi imao jedan negativni pristup. Ako ima bilo što pozitivno iz tog e, povlačenja SAD-a iz međunarodne scene, jest da Europska unija ima više prostora da ojača svoju e, suradnju, posebno sa zemljama TTIP-a, Amerike, Sjeverne Amerike i Azije. E, povjerenik za trgovinu je jasno rekao da je Europska unija spremna ispuniti prostor koji napušta SAD. Vidimo da partneri trgovinskih sporazuma kao e, zemlje Mercosura i Japan su isto tako spremne zaključiti sporazume sa Europskom unijom E, vezano za e, njihove gospodarske mogućnosti. E, s time žele pokazati da nisu ovisne o SAD-u i da ostaju otvorene u klimi sve većeg protekcionizma, da grade mostove, a ne zidove, kao što je rečeno. dozvolite da završim predsjedavajući time što ću naš e, poljoprivrednu, dakle, e, poljoprivredne aspekte u našoj vanjskoj trgovini staviti u širi, širu perspektivu. Pokušat ću ovdje samo istaknuti da smo upravo objavili e, konačne brojke za trgovinu poljoprivrednim proizvodima prošle godine. Naši Izvoz je vrijedio više od 130 milijardi eura. Imali smo trgovinski višak od 19 milijardi eura. A poljoprivredni sektor upravo je i glavni razlog za ovaj veliki trgovinski višak kojeg je Evropska unija u 2016. realizirala. Prema tome mislim da su naši rezultati su inače pozitivni već 7 godina za redom, što je donijelo velike koristi čitavom sektoru a imamo i puno potencijala da se to još i poboljšaju ti rezultati. I to pokazuje upravo i naša najnovija studija koju smo napravili o tome da se vidi kako to izgleda u svim sektorima poljoprivredne proizvodnje, od mljekarstva preko stočarstva do svega ostalog u odnosu na našu vanjsku trgovinu. Naravno, mi znamo da neće svi sektori profitirati od ugovora o slobodnoj trgovini, kao što je recimo šećer, ili u nekim slučajevima perad, a u nekim slučajevima i uzgoj govedina. Tu i još neki drugi osjetljivi sektori su u nekim slučajevima suočeni sa vrlo nelojalnom konkurencijom i mi naravno nećemo dozvoliti da se bilo kojim ugovorom u slobodnoj trgovini ugroze naši osjetljivi sektori. Da bi se zapravo suočile sa tim različitim internim evropskim, ali i vanjskim globalnim izazovima, mislim da bismo svoju trgovinsku politiku trebali koristiti i kao sredstvo za zapravo prenošenje naših vrijednosti koje uključuje suradnju, a ne sukob, otvorenost i vladavinu prava. Zatim, jedan pristup trgovini koji se zasniva na našim vrijednostima, jer to naša pučanstvo od nas i očekuje naše stanovništvo. Otvoreno znači da smo mi uvijek spremni vrlo transparentno ojačati naše veze s partnerima, ali i u budućnosti poboljšati svaku praksu koja se pokaže da se može poboljšati. Zatim jedna potpuna otvorenost prema našim dionicima, našim E, partnerima, recimo pogotovo poljoprivrednicima, posebno malim poljoprivrednicima koji još uvijek za sada nisu baš previše uvjereni da će koristiti, imati koristi od slobodnih ugovora, ugovora o slobodnoj trgovini, ali pokazati im koji su koristi generalno, ali specifično u poljoprivrednom sektoru. E, naravno, mi se borimo i protiv fragmentacije e, dobrih, dobrog dijela podsektora u velikoj poljoprivredi i borimo se da zadržimo jaču poziciju, pogotovo naših malih proizvođača u opskrbnom lancu hranom. Ali to naravno, dakle, naši ugovori o slobodnom trgovini ne znači nikako da ćemo mi sudbinu bilo kojeg zajednice malih e, uzgajivača, privrednih proizvođača žrtvovati. Mi smo u sva, za osjetljive sektore u svakom ugovoru predvidjeli dovoljno jamaca njihove sigurnosti. I da bismo i uspjeli u svemu tome, mi još dodatno pozdravljamo svaki pritisak i utjecaj kojeg ovaj odbor izvršava upravo u tom smislu. kod e, trgovinskih pregovora mi znamo to nikad nije ulica koja ide u jednom smjeru. Namo da neki puta i kad je poljoprivreda u pitanju moramo neke koncesije odobriti našim trgovinskim partnerima, sugovornicima, ali naravno na kraju jasno znamo da će se uvijek donositi politička odluka o tome kako će to izgledati zasnovano na jednom opće ravnoteži svega što ulazi u takav ugovor. Međutim, ako smo već rekli da to na temelju naših vrijednosti radi, to znači da mi moramo pojačati naše napore da na svim razinama omogućimo jedno slobodno tržište, i iste šanse za sve, a moramo naravno i zadržati svoje vodstvo u svjetskoj trgovinskoj organizaciji i moramo svoje ugovore o slobodnoj trgovini više koristiti, a da bi naše partneri počeli više prihvaćati i poštivati naše standarde na osjetljivim područjima kao zaštita okoliša i tako dalje. Zatim, vrlo je važno jasno da se vladavina prava iznad svega poštuje i da o tome učinimo ovisnim i potpis svakog ugovora, a to naravno povlači za sobom i ispunjanje svih ugovornih obveza, jer na taj način će onda i koristi doći i nadamo se da će onda i naši poljoprivrednici u tome moći uživati. Naravno, naši partneri, partneri moraju imati potpuno transparentan uvid u sve. Konačna stvar je, glavna uprava za Agri i naš povjerenik za poljoprivredu, gospodin Hogan, prate sve različite napretke, dakle i razvoj sa trgovinskim ugovorima i da kažemo to našu ekonomsku diplomaciju i to prate i sa različitim misijama u koje odlaze i promoviraju čitav niz naših proizvoda tim putem. Povjerenik Hogan će posjetiti Kanadu i SAD upravo u takvim promotivnim misijama ovog proljeća, a zatim Iran i zaljevske države. To su vrlo zanimljiva nova tržišta za Europu, a bit će nazočani na velikim i najvećim najznačajnijim poljoprivrednim sajmovima u Kanadi, Kini i zemljama Merkosura. I na kraju još jedna zadnja stvar. Evo, znam da moram završiti, to mi vaš govor tijela govori, gospodine predsjedavajući, ali evo, zadnja stvar. Vrlo važna veza između naše poljoprivredne politike i generalne modernizacije. Dakle, moramo učiniti sve što možemo na modernizaciji naše poljoprivrede, naše tehnika, a istodobno poštovati sve visoke standarde zaštite okoliša i ispunjanje ciljeva iz politike, održive politike razvoja. A ZPP mora pomoći svim našim farmerima i poljoprivrednicima da ostanu konkurentni. Mi ćemo naravno tijekom tog procesa modernizacije i simplifikacije ZPP-a pogledati i truditi se da našim farmerima pomognemo da zadrže visoku razinu konkurentnosti i kroz različite sigurnosne mreže, upravljanje rizikom i različite oblike potpora i pomoći i drugim instrumentima. Naravno, na kraju, naši poljoprivrednici moraju zapravo modernizirati kako bi uglavnom i evropska, ali i svjetsku potražnju zadovoljili za sigurnom i kvalitetnim proizvodima. To su sve prioriteti u sljedećem zapravo sljedećem velikom našem izazovu koji je pred nama, to je simplifikacija i modernizacija ZPP-a. Hvala, s time bih sada prekinuo svoju prezentaciju, stojim na raspolaganju na, za sva pitanja, ako ih imate, ili da odgovorim na vaše komentare ili što već treba. Hvala. Dobro. Dakle, ne bih ni u kom slučaju želio tu ja ništa ovaj, Ograničavate, ali vi ste više puta <laughs> rekli da je sad to zadnji argument, zadnji dodatak, pa možda je zato moj govor tijela nešto je drugo odavao, to samo zato. Ali kad ste govorili o vrijednostima koje treba prijenijeti skupa s trgovinom, ja, da li mi tu govorimo o etičkim vrijednostima, standardima kod javnog zdravlja, zdravlja i dobrobiti životinja i o čemu sve? Očito da je to zapravo, govorite o prijenosu našim uvoznicima, onima koji će uvoziti iz Evropske unije. A sada ćemo još nešto reći o jednoj vrlo važnoj temi. Naš e, predstavnik e, glavne uprave za zdravlje, Sante, će nam nešto reći o toj važnoj temi. Da, hvala vam. Ja sam vrlo sretna što mogu govoriti o ovom najnovijem skandalu koji se pojavio u Brazilu, a u pitanju je naravno sigurnost mesnih proizvoda. Mi smo u petak prvi puta čuli iz e, tiska zapravo vidjeli da je taj skandal u pitanju. A onda smo vidjeli da je u pitanju velika prevara u kojoj su bili involvirani najveći njihovi izvoznici mesa mi smo onda brazilskim vlastima istog dana uputili jednu noticu i tražili smo dakle da nam jamče sigurnost mesa koji se izvozi i izvezeno u Evropsku uniju i da ničim, dakle da nam zagarantiraju da ništa nije ugroženo i niko nije ugroženo u Evropskoj uniji. Dakle, tijekom vikenda se ništa nije događalo osim diplomatskih kontakata, a onda je u nedjelju brazilski predsjednik Um, se sastao s našim veleposlanikom i tu su dakle zatim i veleposlanicima svih najvažnijih zemalja uvoznika i brazilskog mesa u Europskoj uniji. I tu im je osigurao da je sve u redu i dakle to je bila to je bio odgovor na naš zahtjev ali mi nismo bili sasvim sretni baš u cijelosti sa onim njegovim jamstvima koje je dao i onda smo tražili daljnje razjašnjenja od Brazila. Naše glavne brige su zapravo da kako izgledaju ove instalacije, odnosno postrojenja koja su umješana u skandal. Riječ je o 21, da tako kažemo, velikom uzgojnom objektu gdje se ta stoka drži i uzgaja. Mi smo identificirali da je barem samo četiri od njih, koliko znamo, ima autorizaciju ovlasti da izvozi u Europsku uniju. I tražili smo od brazilskih vlasti da se odmah pozabave sa tim e, pogonima koji imaju te ovlasti za izvoz u Europsku uniju. Dakle, kao prvo s njima. I također smo obavijestili i same proizvođače, zatim smo obavijestili naše uvoznike u Europskoj uniji, tražili od njih da odmah reagiraju na samoj granici ako se traži da iz tih dotičnih uh, uzgojnih farmi tih objekata iz Brazila krene bilo kakvo meso u, izvoz u Europsku uniju. I onda smo također se posvetili ono mesu koje je od početka ove godine iz tih farmi uvezeno u EU. Dakle, generalno tražimo da se poveća razina kontrole svih zatim uvoza mesa iz Brazila, ali i svih, svih prehrambenih proizvoda i tu tražimo jaču kontrolu, kao što smo rekli da se i fizički čak pregledaju ti proizvodi i to meso, a naravno da se sva dokumentacija bolje pro, iskontrolira. A to onda uključuje naravno i fitosanitarne mjere i higijenske provjere. Jer mislimo da nije samo to, dakle mislimo da je u pitanju jedan rizik za sve ovo što se izvozi u Europsku uniju, ali generalno mislimo da su svi izvozi iz Brazila zapravo riskantni. Naši kontakti sa Brazilom se nastavljaju i rekli smo da je potpuno ne, neprihvatljivo da smo za cijeli skandal doznali iz javnosti, iz tiska i naglasili smo da smo jako duboko zabrinuti zbog te, te ogromne razine korupcije koja tamo vlada i da njihove vlastite službe nisu vršile nadzor na tim objektima i na tim farmama gdje se uzgajaju pogotovo meso koje se izvozi u cijeli svijet pa i u Europsku uniju. I rekli smo da je prvo neshvatljivo da se tako nešto ozbiljno može dogoditi tamo, da tu rade ljudi bez ikakvih ovlasti, a da nikakve kontrola nema. Mi smo naravno sa glavnim veterinarskim upravama tamo kontaktirali i onda smo našim veterinarskim upravama rekli da povećaju kontrolu, kao što smo rekli, i fizičku provjeru tog mesa. U petak imamo sastanak ovdje u Briselu, ali ćemo insistirati na kompletno jednoj e, dubinskoj, da kažemo, reviziji svih dosadašnjih uvoza i praksi, tako da oni pojačaju, dakle, naše veterinarske službe pojačaju svaki nadzor nad tim uvozima. Da li bi nam mogli reći otprilike kolika je, koliko se razmjeri te potencijalne katastrofe ili još možda ne znate, možda nemate sve podatke. Dobro. Onda nastavljamo sa našom raspravom. Dakle, to ćemo čim budete imali podatke čuti. Prvi je gospodin Dantan Hvala vam, gospodin predsjedavajući. Kao prvo želim zahvaliti komisiji na priopćenju o ovoj brazilskoj aferi. Znali smo i za druge teške skandale s hranom u Europi. Znamo da će to ponovno destabilizirati potrošače. I ako oni sami to ne učine, drugi će ih već na to natjerati. Sukobi e, sukobit će se sa poljoprivredi i sa poljoprivredno-prehrambenim sektorom. A mi sada baš trebamo sigurnost u tom sektoru i mislim da bi počinitelji trebali biti osuđeni u Europi kao i u Brazilu. Želim postaviti pitanje gospodinu Clarku, s pažnjom sam ga saslušao. Vidim da je njegov entuzijazam konstantan od kad se znamo po pitanju sklapanja novih sporazuma, ali unatoč tome čini mi se da e, će trgovina u Europi biti pomalo destabilizirana zbog odluke koju je donio jedan od naših naroda, to je britanski narod. Znamo da će se aktivirati članak 50. sljedeći tjedan. Ujedinjena kraljevina je važan e, akter e, u poljoprivredno prehrambenoj trgovini zato što je jedan od velikih uvoznika naših proizvoda. Primjerice kada govorimo o mesu, ako znam točke brojke, Ujedinjena kraljevina je uvozila 2 milijune tona mesa, e, od toga 700 tisuća iz, tona iz Irske. Dakle, mene zanima hoćemo li napraviti ustupke ili bi suprotno tome trebali zauzeti određenu distancu da vidimo što će na Kraljevina odlučiti po pitanju svoje e, trgovačke politike i hoće li zadržati privilegirani odnos e, po pitanju prehrambenog poljoprivrednog sektora s Europom nakon aktiviranja članka 50. Hoće li možda nasuprot toga htjeti Uvozite meso od negdje drugdje, možda iz jednih američkih država, da dobije ono fino meso s hormonima i onda bi mi morali moći, morali naći neko drugo tržište za te dvije milijune tone mesa koje izvozimo u Jednoj kraljevini. Svi novi pregovori, ponavljam, svi novi pregovori prije nego što ne vidimo što će se dogoditi nakon izlaska Ujedinjene kraljevine, čini mi se sada u potpunosti preduhitveni. Madame Dots. Gospođa Vec. Uh, hvala lijepa I want to say Dakle, hvala vam lijepa I htjela sam se zahvaliti predstavnicima komisije koji su došli da nam da nas upute u najnovija događanja u vezi brazilskog skandala s mesom. Ja dolazim iz Sjeverne Irske, mi smo regija koja izvozi i moramo kupovati i raditi sve prema najvišim standardima koje je Evropska unija odredila. I to nije samo dobro za nas, nego je dobro za naše potrošače, dobro je za izvoze, sve je dobro, poštivanje tih standarda. Međutim, mene duboko zapravo uznemiruje kako komisija e, je zapravo, kao što su sami rekli, za ovaj ogromni skandal saznala kroz tisak iz novina. I zanima me zašto i kako je moguće. Pa što se događa s inspekcijama koje smo trebali provoditi, barem mislim nad dijelom brazilskih e, tvornica za proizvodnju mesa ili mesnih prerađevina, njihovih klaonica i uz, farmi za uzgajanje i tako dalje. Da li komisija uopće ima pojma koliko dugo taj skandal traje i koji su recimo rizici po potrošače i od kad to dakle traje i kakvi su ti rizici po potrošače već od u Europskoj uniji od kad traje. Dakle, naši uzgajivači i naši poljoprivrednici su užasnuti, da tako kažem, onim moraju kupovati meso koje će dalje prerađivati ili bilo koje E, proizvode prema najvišim standardima koji su proizvedeni po najvećim standardima. Ako se toga ne drže, plaćaju velike globe. Prema tome moramo se pobrinuti da se ovdje održava, održavaju iste šanse za sve. I recimo niko u mojoj regiji ne može vjerovati i ne želi vjerovati da je ovo do sad bilo potpuno bez kontrole i da na kraju krajeva se to potpuno neplanski dogodilo i da se štampe sve dozvali. Mislim da je sad u redu pozitivna akcija poduzeta u redu, ali nas jako zanima da li nas redovno obavještavate što se dalje događa s tim vrlo važnom temom. Hvala. Pan posel Bove. Zastupnik Bove. Krenuo bih kao prvo s jednim pitanjem o brazilskom skandalu. Informacije koje nam je dala komisija i prvo javljanje za riječ mojih kolega ukazuju već na to da tu imamo pravi problem pred sobom. Govorimo o četiri e, tvrtke. Vrlo dobro. Ali postavlja se pitanje toga da možda postoji e, greška i u globalnom sustavu e, analize i kontrole od strane bratskih službi, ako je to moguće u tih četiri tvrtki. Dakle, tu se dovodi pitanje cjelokupni bratski sustav. Što se tiče tog skandala, ja tražim da e, parlament kaže komisije nešto vrlo jednostavno, a to je da Europska unija mora u Brazil poslati e, kompetentne osobe i mora e, pojačati e, sanitarnu stručnost Brazila jer jednostavno je reći da ćemo ukinuti da ćete poduzeća, da ćemo ih kazniti, ali tu se radi o cjelokupnom sanitarnom razlijskom sustavu koji je sada doveden u pitanje. Dakle, treba krenuti iz početka. Može nam za to trebati jedna godina, može dvije godine, ali kako možemo uopće se zamisliti da trgovački pregovaramo s partnerom kada kupujemo mačka u vreći što se tiče ovakvih slučaja prevara. Dakle, mislim da moramo što će sanitarnih pitanja biti vrlo oprezni. To je prva stvar. Druga stvar, to je upućeno gospodinu Klarku. Trenutno pregovaramo o e, trgovačkim sporazumima. Ta rasprava se dogodila nakon e, objave izvješćaja koju su tražili nekoliko država članica u redu. Čini se da je to izvješće i tu nisam ja koji to kažem, tako da države članice nisu zadovoljne s brojkama koji se tamo nalaze i to onda ukazuje na to da ćemo do 2025. godine imati gubitak i neravnotežu u trgovačkoj bilanci u iznosu od barem 30% za proizvode koje su analizirani. Dakle, tu se nalazimo u problematičnoj situaciji. Govorili smo o goveđem mjesu, o svinskom mjesu i tako dalje. I globalno gledano se nalazimo u opasnoj situaciji. A, što radimo danas? I dalje idemo napred, kao da se ništa ne događa i čak nam se govori o novim pregovorima sa diktaturama. Govori nam se o iračkom o iranskom tržištu, a to je država koja ima najveći broj e, izvršenja smrtnih kaza na svijetu. Dakle, to je jedna stvarna rasprava koja se odvija. Mene zanima danas kolika je naša potreba za izvozom i za sklapanjem sporazuma. Neki dan smo o tome razgovarali. Poljoprivredna pitanja, naime, su uvijek zadnja rupa na svirali tijekom pregovora i tek jednom kada se završe pregovori čujemo da trebamo dati dodatne ustupke. Mi imamo dakle e, te sporazume koji su za poljoprivredu uvijek nepovoljni, a osim toga imamo još i sporazume Svjetske trgovinske organizacije, o tome smo razgovarali prošli put, e, koji nam stvaraju problema, primjerice kada izgubimo e, E, po pitanju recimo mesa s hormonima. Sada mislim da će SAD napraviti novi zahtjev za više milijuna tona kako bi kompenzirali nedavni gubitak i to je nešto što nije predviđeno u sporazumu o slobodnoj trgovini. Dakle, na neki način stvaramo e, tu aparaturu, a da nemamo nikakve brojke. A vidimo da ćemo u budućnosti imati trgovački deficit prema brojkama komisije. Stoga na neki način si ja kažem da komisija po pitanju poljoprivrede ne obavlja svoj posao, da e, ismijava poljoprivrednike, da ismijava europske potrošače i ja mislim da stvarno ne treba ići dalje u tom smjeru, a mislim da ono što ste vi rekli to potvrđuje. Gospođa Aguilera. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kao prvo imam jedno pitanje upućeno predstavniku glavne uprave Sante iz komisije vezano uz podatke o Brazilu. Ako sam dobro shvatila, je situacija sljedeća. Taj problem su zapravo usvrdile brazilske službe, dakle brazilska nadležna tijela. Kao što ste i spomenuli, dakle imali smo 21 klaonicu ili e, skladišta mesa gdje je pronađena zaražena roba i e, od tih 21 e, poduzeća, četiri poduzeća imaju dozvolu za izvoz u Europsku uniju. I ako sam dobro razumjela, od tih četiri poduzeća je među njima jedan od e, glavnih vodećih dakle, svjetskih izvoznika goveđeg e, mesa i piletine. A brazilska nadležna tijela koja su to ustvrdila, dakle, ona su bila tako su to mi pri našim kontrolama u Europi nismo ništa vidjeli. Zar nismo mi e, vidjeli nikakve nepodanosti. To me zanima. Jer e, brazilska tijela su, dakle, ako sam dobro to razumjela sada, ustvrdila, oni su identificirali te proizvode, ali od tih četiri velikih izvoznika e, nijedan nam nije upao u oči u prošlosti, nikad nije došlo do nikakvog problema sa govedinom ili sa, piletinom e, koju su izvozila ta poduzeća. Mislim, tu se radi o značajnom volumenu mesa. I već je govornik to i rekao. To može doista stvoriti veliki problem e, pri potrošnji e, takvih proizvoda. To može se ticati svakog od nas. I stoga bih ja e, čuo, čula transparentno od vas kakvo je trenutno stanje. I isto tako jedno pitanje upućeno gospodinu Clarku. Kod tih trgovačkih sporazuma je situacija takva da bismo trebali biti realistični, da bismo trebali inzistirati na našim standardima. Ali pritom imamo veliki problem. Mi potpisujemo takve trgovačke sporazume, a zatim nakon toga ne možemo provjeravati e, uvoze. Dakle, ne možemo se pobrinuti da ti uvozi poštuju one standarde koje smo mi ustanovili u Europskoj uniji. I gospodine Clark, jedno vrlo konkretno pitanje. Mi smo izradili mišljenje o sporazumu sa Čileom, o biološkim proizvodima. Biste li mi mogli objasniti e, sljedeće? Ako će se sada e, pregovarati o novom sporazumu, o moderniziranom sporazumu sa Čilom, imali smo sličnu situaciju već i sa Meksikom. Dakle, zašto sada taj dio biološke proizvodnje, ekološke proizvodnje nije e, dio tog novog sporazuma sa Čilom? Postoji li neki razlog za to ili se radi o tome da se pokušava što prije sklopiti, taj sporazum? To mene zanima jer ćemo mi uskoro ovdje u odboru za poljoprivredu izraditi mišljenje upravo o tom pitanju. Pa, ova brazilska tema se pojavila, ali naravno osnovna tema su trgovački sporazumi. I stoga molim vas da ne dopustimo da ovo brazilsko pitanje e, monopolizira cjelokupnu raspravu o ovoj drugoj temi. Dakle, sada gospodin Andriju ima riječ. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja bih htio zahvaliti e, komisiji i dvojici govornika i reći da zapravo nije dobar tjedan za europsku poljoprivredu, a niti za poljoprivrednu prehrambenu industriju. Imali smo ovaj skandal s Monsantom prije nekoliko dana, što ponovno postavlja ono pitanje o kapacitetima Europskih agencija po pitanju kontrole i na to ćemo se morati vratiti za nekoliko dana. A zatim imamo i ovo brazilsko pitanje koje također je za nas od interesa. Mislim da sada trebamo razuvjeriti, umiriti potrošače, a vidimo dobro da imamo ta dva aspekta i da tu nismo posebno snažni. Govorilo se o nedostatku kontrole u Brazilu, ali rečeno je isto tako da mi moramo usvojiti mjere i moramo doista biti vrlo strogi prema svima onima koji su varali sustav. To me podsjeća na nekoliko bivših europskih skandala, pa i onaj skandal sa konjetinom i e, tada smo donijeli određene propise. Stoga me zanima konkretno od predstavnika glavne uprave Sante što se će dogoditi sada u idućih nekoliko dana na našoj razini, kako ćemo nastaviti sa istragama i kako ćemo to dobro zaključiti, kako bismo mogli e, razuvjeriti e, europske potrošače. A zatim, tu se obraćam gospodinu Clarku, mi smo i dalje u toj dinamici, u tom optimizmu, po pitanju osvajanja tržišta, a vidimo da su e, situacije mnogo složenije nego što nam se čini. E, gospodin predsjedavajući je već u uvodu isto tako to napomenuo da trebamo naglasiti pitanje vrijednosti. Vi govorite o identičnim pravilima posvuda, o ekološkim i socijalnim normama koje treba poštivati o dobrobiti životinja, a tu negdje, dakle, u tom govoru o tim zahtjevima govorite o krizi u SAD-u i da bi možda trebali iskoristiti priliku, da bi e, se trebali nametnuti na e, ta nova tržišta do kojeg je došlo zbog promjena u predsjedništvu SAD-u. Želim reći gospodinu Clarku da je gospodin Trump izabran. Da, ali na rok od pet godina, ne, četiri godina, e, ispričavam se, razmišljam o francuskom predsjedništvu ispričavam se, dakle na četiri godina. I da nam je potrebna dugoročna perspektiva. Dakle, danas ne možemo iznositi eh, kratkoročna međunarodna razmišljanja ili vizije ako imamo taj dugi rok. O tom bismo trebali razmišljati. I tu želim popratiti ono što je rekao kolega Michel Dontan. Dakle, moramo prvo razmišljati o europskoj skali. Dakle, kao prvo imamo unutarnje tržište sa 500 milijuna europljana i tu moramo ponovno osvojiti to tržište najprije sa tom specifičnom situacijom e, Brexita koja nas tjera na to da u potpunosti drugačije promislimo o svemu tome nego u prošlosti. Dakle, imamo tu hitnu situaciju da europsko tržište e, pomirimo, integriramo i zatim da razmišljamo o međunarodnim pitanjima jer ne možemo nastaviti e, dalje slabiti e, sektore industrije kao što ćemo danas. Evo jedan primjer. Primjer e, svinjogojske industrije. Tu smo u vrlo važnoj krizi, baš u trenutku kada je Rusija odlučila zatvoriti svoje granice. Kina, dakle, otvara svoje tržište i onda mi time stabiliziramo tržište svinjskog mesa. Ali hoćemo li i dalje nastaviti bez nikakve anticipacije E, tom logikom. Dakle, jedno tržište se zatvara, drugo tržište se otvara. E, mislim da moramo anticipirati, razmišljati o instrumentima za stabilizaciju sektora kako bi se sektor mogao doista proširiti i stabilizirati na cijelokupnom europskom području. Hvala. Zastupnik Flanagan je sljedeći. Hvala vam e, lijepa. Ono što ste učinite trgovačke teme, kao prvo, ne znam je li to namjerno ili ne, ja sam bio razočaran što je John Clark e, propustio govoriti o trgovačkom sporazumu s jednom kraljevinom, to je spomenuo tek na kraju. Ja sam zapravo zbunjen. Kada sam ja odrastao i kada bih tražio više, onda bi, mi rekli da trebam prvo pojesti ono što imam pred sobom i to nisam, očito to tako izgledam. Imamo ovdje očito situaciju gdje imamo masovne trgovačke odnose s Ujedinom kraljevinom, oni su neto uvoznici i ideja da bismo uopće razmišljali o mjestima poput Brazila koji su neto izvoznici i za koje smo sada saznali da ako želite dobiti certifikat i ako se bavite tim e, poduzećem uzgoja govedine da možete sami e, istiskati e, tu naljepnicu i proglasiti se proizvođačem. Dakle, zašto to radimo? Zašto sklapamo trgovački sporazum sa državom koja E, koja je takva. Zašto ne, ne surađujemo prvo sa državom koja je neto uvoznik i koja ima iste standarde, a Irska su ovisi u iznosu od 50% o tom izvozu jedinoj kraljevini. Naravno, to je dvosmena ulica. I ja sam uvijek mislio da trgovačke sporazume sklapamo na praktičnoj osnovi, a ne na osnovi e, nekog bračnog para koji prolaze kroz razvod, kako oni pregovaraju, kao budale zapravo kao ljuti ljudi koji ne žele naći rješenje nego samo jedno drugoga naljutiti. I nažalost, e, poljoprivrednici u Jednoj kraljevini i u Irskoj bit će ta djeca koja će platiti cijenu i koja će ostati oštećena ako mama i tata ne odrastu, probude se i shvate što je doista važno. A ono što je doista važno nije e, naučiti lekciju suverenoj državi koja je donijela odluku, bilo da nam se to svidjelo ili ne, da se povuče iz Europske unije, oni su to već učinili ali sada su i dalje tu. Trgovina se odvija preko naših granica, a sve što znam je da se e, mlijeko ne razmjenjuje u velikoj mjeri između Irske i Brazila ili Irske i Kanada, uzgledečeno. Dakle, trebalo bi se zatočiti na ono što je bitno. Što se tiče posebnog pitanja brazilske govedine, mene samo zanima koliko je toga pristiglo u Europsku uniju i točno kamo. Imate li informacije o tome? Hvala vam lijepa. Zastupnik Dorfman. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Mislim da je ispravno da se bavimo s tom temom trgovačke politike, mogu samo reći da sam jučer bio u Düsseldorfu, tamo se trenutno održava jedan od najvećih e, vinskih sajmova u svijetu. Ja sam tamo razgovarao sa mnogim e, sudionicima i ona tema koja najviše uznemiruje taj sektor je pitanje kako da uspijemo otvoriti za nas tržišta izvan Europske unije i kako da e, dobro funkcioniraju ta izvozna tržišta. I tu e, mislim da zastupnik komisije ima pravo. Naravno da ta pravila moraju biti jasna, pravedna i druge države ih se moraju pridržavati. Upravo tamo je to važno i tamo moramo govoriti jasnim jezikom uvijek iznova dolazi do situacija gdje s nekom državom imamo trgovački sporazum, a zatim taj naš partner e, nalazi sve moguće izgovore kako bi izbjegnuo obveze iz sporazuma. Mislim da to trebamo prekinuti. Ali za neke sektore moramo pogledati isto tako, a tu podsjećam još jednom na ovaj primjer vina i da vam kažem što drugi rade. Primjerice na području e, vinogradarstva imamo trenutno brzo rastuće tržište u Kini i e, ako Kina sklopi sporazum sa Čilom ili sa Australijom gdje će se dakle bezcarinski uvoziti vino iz tih država u Kinu, onda ćemo mi kaskati za njima po pitanju osvajanja tog brzorastućeg tržišta i ne moramo se niti začuditi ako nećemo uspjeti iskoristiti te šanse. Dakle, moramo pogledati što i drugi rade. Još jedno razmišljanje o Ujedinjenoj kraljevini. Tu bi bilo dobro da jasno i strogo pregovaramo. E, primjerice, kada se trenutno govori o tome da će doći do carinskih pristojbi za izvoz vina E, iz Europske unije ka Ujedinjenoj kraljevini, onda bismo trebali Ujedinjenoj kraljevini reći da distilati se otprilike e, po toj istoj vrijednosti e, izvoze iz Ujedinjene kraljevine u Europsku uniju i to bez carina. Dakle, ne može Ujedinjena Kraljevini se misliti da samo tako može nametnuti carine. Mi ćemo naravno uzvratiti. I to onda škodi obim stranama i stoga bismo to trebali zaobići. Hvala vam. Zastupniče Dorfman, vi ste spomenuli vaš posjet e, sajmu vina. Vrlo mi je drago da pijemo crno vino uz možda ne tako dobru govedinu jer će onda to vino smanjiti štetni učinak mesa. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Poljoprivrednici su na riziku zbog ovih trgovačkih sporazuma i ova studija evo to nam i potvrđuje zato što e, ti sporazumi e, služe samo drugim državama koji svi imaju veliko interesa na to da imaju veći e, pristup našim tržištima. Sve države Merkosura su tu u pitanju vezano uz uzgoj govedine i, svinskog mesa i to još više ugrožava europski sektor. Već imamo pravu konkurenciju po pitanju pit mesa, to je realno, a ovo bi sada moglo i pogoršati tu situaciju. Čak i naši proizvodi koji su zaštićeni e, oznakom zemljopisnog porijekla su tu izloženi riziku. Mislim da bi sada bilo dosta. Mi ne možemo se nadmetati sa tim troškovima proizvodnje čak ni uz naše znanje, uz našu sučnost, e, Tu će doći jednostavno do smrti tih poljoprivrednih gospodarstva koji ne mogu se s time nadmetati. Vidimo sada e, granice tih pregovora, primjerice ovo brazilsko pitanje i treba reći da će od toga patiti uzgoj. Osim toga, može doći i do e, pogoršanja ovisnosti o e, prehrambenim proizvodima od, drugdje i zbog toga bismo trebali prestati sa sklapanjem tih pregovora. Pitanja su sljedeća. Jeste li spremni preuzeti tu odgovornost prema profesionalcima iz tog sektora i kada ćete završiti sa tim pregovorima? Hvala. Gospodin Nekov. Hvala vam, dragi kolege. 20. veljače u Milanu održan je prvi forum Riže. Bugarski, talijanski, grčki, španjolski, mađarski predstavnici su bili tamo i usvojili su izjavu s kojom se traži da se taj sektor prizna kao um, osjetljiv sektor od strane Europske komisije i da se ograniči besalinski uvoz riže. E, uzgoj riže je specifičan sektor koji je važan za upravljanje vodama i e, on ima vrlo visoku dodatnu ekološku vrijednost. Studije pokazuju da e, sada taj sektor pati od pritiska zbog uvoza proizvoda iz primjerice Vjetnama ili Tajlanda Zbog toga će doći do e, pada u proizvodnji, a ja isto tako mislim i do pada u cijeni. Zbog toga ja mislim da bi fitosanitarna i trgovačka pravila trebala biti jednaka kako za Europsku uniju, tako i za treće države. Mm, pitanje upućeno Europskoj komisiji. Hoćete li priznati e, sektor uzgoja riže e, kao ranjivi sektor u sporazumima sa Vjetnamom, s Tajlandom i hoćete li postupiti? Hvala vam. Hvala gospodine predsjedavajući. Ono što bih eh, ja željela je postaviti nekoliko pitanja. Jer ima dosta stvari koje eh, izlaze iz zdravog razuma. Povjerenik je govorio o diplomaciji hrane. Željela bih ga pitati e, Mi možemo ovdje proizvoditi proizvode u Europi za nas. Naši poljoprivrednici to mogu. I s ovim sporazumom kojeg potpisujete, gospodin Hogan e, troši novac u zemljama s kojima potpisuje sporazume kako bi oni mogli e, slati proizvode u našu zemlju koju mi možemo sami proizvoditi. To je protiv zdravog razuma. Ko ima koristi od svega toga? Ja iskreno to ne razumijem. Drugo pitanje. Željela bih da malo podrobnije objasnite ono e, o čemu ste govorili kad govorite o Japani i o Mercosuru. E, koja je situacija sa Mercosurom kada se radi o osjetljivim proizvodima? Željela bih dobiti malo više pojedinosti o tim pitanjima. A željela bih i znati kako e, se dugo vode ti e, pregovori E, sa Japanom, Mercosurom i sl. I koji su ciljevi komisije kada se radi o e, svjetskoj trgovinskoj organizaciji e, i o sastanku koji će se održati kasnije ove godine u Argentini. I konačno, Mislim da nemate određenu evaluaciju učinka e, koje će imati ti sporazumi na mala i srednja e, poljoprivredna gospodarstva u Europi e, koji će učinak imati na ruralno društvo i na ruralni okoliš. Meni se čine da svi ti trgovinski sporazumi mogu dovesti do gubitka radnih mjesta u malim i srednjim gospodarstvima. Željela bih čuti vaše komentare o ovome. Hvala. Gospodin Ganju, molim. E, e, prije 5-6 godina sjedili smo u ovoj prostoriji i jedan od zastupnika iz ovog odbora je bio u Južnoj Americi jer zabrinutost je bila e, to da će se potpisati sporazum sa Mercosurom i da će standardi uzgoja govedine i klanja govedine biti drugačiji u Brazilu nego što su u Europskoj uniji. I ti poljoprivrednici su se vratili i rekli ne, sve je divno. Očigledno im, nije, im je pokazano ono što su Brazilci željeli pokazali i rečeno im je ono što su Brazilci željeli da oni čuju. E, to je ogromna zemlja i nemoguće je brazilskim vlastima da zaista znaju što se tamo događa. I nisam iznenađen da e, su prvi ljudi koji su to čuli zapravo iz medija. I kada su prvi službenici otišli pogledati klaonice, pokazano im je ono što su oni očekivali da će oni trebati pogledati. I kada je Europska unija započela se e, baviti svojim vlastitim klaonicama, mislili smo da regionalni inspektori nisu dovoljni. Trebamo veterinare, veterinare iz drugih zemalja i e, trošak e, klanja se strašno povećao. A nakon dvije, tri godine imali smo cijeli taj skandal konjetine u govedini. To, a tu se trebalo osigurati da se e, stvari dobro provode i jednostavno su nam zamaglili oči. E, pitanje se postavlja li komisija uopće bila sposobna za taj posao. I ako želimo nastaviti uvoziti govedinu iz zemlje kao što je Brazil, gdje kultura e, mita i ostalog vrlo visoka i kada god je samo stavljena kvačica na kućicu sve je uređeno jedini način e, da se stvari e, poboljšaju je da inspektori Europske unije idu u te zemlje iz kojih e, se izvozi gotovina i da se te osobe rotiraju da stalno postoji nova osoba koja tamo ide i koja može pronaći greške stvari koje se događaju u našim vlastitim klaonicama s tim stranim e, veterinarima. To će onda zaista povećati cijenu brazilske govedine u e, tržištu Ujedinjene kraljevine i cijele Europske unije. Međutim, nakon što onoga što sam danas čuo, nemam nikakvog povjerenja u tome da komisija zaista može zajamčiti sigurnost hrane. Hvala. Treba biti Mislim da morate više vjerovati u ljudi. Gospođa McGinnis, izvolite. Moram odgovoriti e, gospodinu Agnesu kada se radi o stranim veterinarima Ujedinjene Kraljevini, Zaista sam bila iznenađena kad sam vidjela da Velika Britanija se zaista e, oslanja na strane veterinare. Jer to je bio vrlo zanimljivi program. Međutim, pitanje s kojim se trenutno bavimo. U smislu prezentaciju, mogu li e, zamoliti da nam e, predate ovu prezentaciju gospodina Clarka, jer sam bila e, na drugom mjestu pa se ispričavam povjereniku što nisam čula tu prezentaciju. A što se tiče Merkosura, bez spominjanja problema nedavnih priča, je li komisija prenijela brazilskim vlastima i drugima otpornost koju imamo u Europskom parlamentu prema tome da e, imamo trgovinski sporazum za e, govedinu sa Brazilcima, za Brazilce i da otvorimo pristup našem tržištu, jer je to zaista veliki problem, posebno za ovaj odbor. A što se tiče nedavnih priča mesa iz Brazila, imamo li specifikaciju o tome, radi li se o govedini, svinjetini ili se radi o svim vrstama mesa gdje se pojavio problem. Ono što me najviše brine je da postoji e, prijedlog već nekoliko godina a ne znam kako se to moglo dogoditi kada, da postoje određene provjere u Brazilu i od strane komisije iako znamo da se takvi problemi mogu pojaviti i u našim industrijama. Može li komisija se pozabaviti s tim specifičnim problemima? Jer ono što mene brine jest da kada postoji dvojba o određenom proizvodu, to zapravo šteti svim proizvodima jer potrošači e, se boje i ne bih željela da to izađe iz kontrole i e, da li su e, te četiri tvornice skinute s liste E, ili će biti skinute i da li dolazi još mesa upravo iz tih klaonica u Europu i što će komisija učiniti u vezi s time? Hvala. Gospodin De Castro. Hvala. Mnogo stvari je već rečeno. I ja se pridružujem zahvalama e, gospodinu Clarku na njegovom izlaganju. Definitivno trebamo razmisliti u svjetlu e, novih e, stajališta e, američke administracije. Ako SAD ide prema protekcionizmu, mislim da zaista postoji mnogo prostora za mnogo aktivnijom i ofenzivnijom pozicijom Europske unije na međunarodnoj razini. Međutim, ono što su nam ispričili o skandalu u Brazilu nas zaista jako brine. A posebno nas jako brine, kao što je rekla kolegica Aguilera, kako europske vlasti nisu to predvidjele kako nisu prije imale e, nekakve najave prije nego što su pročitale o tom skandalu u novinama to nas zaista brine jer izgleda da sustavi kontrole na granicama moraju postojati i funkcionirati možda nas to navodi na razmišljanje o svim pregovorima sa zemljama mercosura zato što je skandal jako e, velik i zbog velikih količina o kojima se radi Načelo reciprociteta treba biti naš vodeće načelo. Mi imamo vrlo stroge evropske standarde, imamo vrlo stroge, stroga pravila i nužno je da nam komisija zajamči da jednake standarde poštuju i zemlje koje žele izvoziti u Europu. To bi trebala, trebao biti kondicio eh, sine qua non sa svim trgovinskim ugovorima ili sporazumima koje ćemo zaključiti. Hvala. E, kada ste govorili o američkom protekcionizmu, moramo se sjetiti da postoji sve veći interes određenih veleposlanstava da pregovaraju sa e, predsjedništvom našeg odbora u smislu napretka e, u trgovinskim pregovorima. Izgleda da je to neka vrsta reakcije na sve veći protekcionizam od strane Amerikanica. Naravno, mi ne možemo sve odbiti, zato što je trgovina uvijek bilateralno pitanje. I obje strane moraju imati koristi od toga. Gospodin Jar, izvolite. Hvala lijepo dvije samo, dva komentara u vezi ovog brazilskog skandala. Iako ja se nadam da će on, komisija znat razlikova da li je to bila kriminalna energija u pitanju, onda će se krivci biti kažnjeni ili je to bila greška sistema, a to je onda puno teža situacija, onda se mora vidjeti gdje su nadzori, gdje su kontrole inspekcije zakazali i mislim kriminalnu energiju, dakle kriminalnu rabotu, to se događa, ali onda se e, napravi istraga, progon i tako dalje i riješi se problem i privedu se krivci kazni, ali kad je to sustavna priča, sistemska greška, onda to puno duže traje i puno je teže. Drugo, ja uvijek gledam na trgovinu kao jednu mjeru za poticanje i stvaranje mira, pogotovo u nemirnim vremenima, američka situacija, protekcionizam njihov, Brexit i tako dalje. I zato mislim da je jako dobro da komisija dalje pregovara, ali ako se to događa prema načelima kojima je kolega Castro govori, onda se ništa ne može dogoditi. Međutim, to znači da moramo razgovarati razgovarati ako nije baš sve tako idealno. I moramo o tom razgovarati. Međutim, trgovinski sporazumi su jasno uvijek kompromisi. I poljoprivreda neće biti u svim područjima i svim sektorima pobjednik u tome. Međutim, načelo da se poljoprivreda u cijelosti treba zaštititi, odnosno sve u svemu ona treba dati bitan doprinos svemu tome, onda to treba dalje gurati i voć, a našu vlastitu poljoprivrednu ćemo i dalje voditi i brinuti za kompenzacije. Gospodine Agniju, želite li zaključiti? Da, gospođa McGinnis me spomenula, ne znam je li bilo to e, uzalud ili ne, ali govoreći o klaonicama to zaista e, daje veliko nepovjerenje. Imamo inspektore u našim e, klaonicama koji su obrtnici i gotovo preko noći su nam rekli da oni nisu dovoljno dobri za taj posao, nego trebate imati e, osposobljene veterinare. I zato su nas povukli naši veterinari e, koji su nakon sedam godina obrazovanja postali e, veterinari, ne žele stajati u nekoj klonici gledati kako se reže meso. Oni to ne žele, međutim e, zakon Evropske unije kaže da veterinar tamo mora biti nazočan i zato veterinar iz neke druge zemlje Evropske unije koji ima ekvivalentne kvalifikacije mora doći i preuzeti e, radno mjesto naših e, mesnih inspektora i to zaista uzrokuje veliko ogorčenje. To je nešto što bih želio vidjeti i poslije Brexita, da se to više ne događa. Hvala Hvala lijepa. U ovoj fazi mislim da ćemo zamoliti predstavnike Europske komisije. E, možete li se dogovoriti e, u kojem, po kojem redu želite reagirati na ono što ste čuli od naših zastupnika? Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću započeti s nekim odgovorima, a onda će Michael odgovoriti na e, ostale pitanje, ostala pitanja vezana za SPS i Brazil. Nekoliko E, činjenica kao prvo i pojašnjenja. Kao prvo, ja nisam entuzijastičan kada se radi o sporazumima o slobodnoj trgovini. Ja sam agnostik kada se radi o sporazumima o slobodnoj trgovini. Kada se radi o poljoprivredi, naravno. E, E, komisija daje prijedlog vijeću, a vijeće države članice e, odlučuje o tome da se pokrenu takvi sporazumi i zbog e, ugovora, zbog pravila svjetske trgovinske organizacije to se ne može isključiti i kao pregovarač ja pregovaram o poljoprivrednom dijelu tog sporazuma koliko sam ja sposoban za to. Samo želim to pojasniti da nisam previše entuzijastičan u vezi s time. Druga stvar, gospodin Bove je pitao zašto pregovaramo sa Iranom. Mi ne pregovaramo nikakav sporazum o slobodnoj trgovini s Iranom. Ono što činimo jest da promičemo izvoz Europske unije u Iran, a to je rastuće tržište s velikim apetitom za europsku evropsku govedinu i ovčetinu. A druga stvar koju želim pojasniti je da nisam u mogućnosti reći nešto o Brexitu danas. Od danas Ujedinjena kraljevina ima e, sva prava i obveze Europske unije, a kada se radi o tome kada ćemo morati uzeti u obzir e, Brexit u našim pregovorima e, o trgovini, ne mogu u ovom trenutku špekulirati o tome. Bilo je nekoliko napomena o različitim sporazumima o slobodnoj trgovini. Ja se potpuno slažem s gospođom Aguilar da trebamo ukus, e, uključiti europske standarde jače u naše pregovore o sporazumima o slobodnoj trgovini. To je nešto što ćemo e, stvarno raditi sljedećih godina. Bilo je jedno pitanje gospodina Neka vezano za e, osjetljiv sektor riže. Moram e, zajamčiti da je riža osjetljivi proizvod u mnogim našim e, pregovorima, posebno s Vjetnamom i, Vjetnamom i Tajlandom. Zaključili smo pregovore sa Vjetnamom i otvorili, i otvorili smo jednu skromnu kvotu za rižu a siguran sam da ćemo imati sličan pristup i s Tajlandom koji je konkurent, a i sa Sjedinjenim državama ako E, se ponovo pokrene TTIP. Gospođa Rodriguez je postavila nekoliko pitanja koje je stanje s Japanom i zemljama Merkosura. Japan je u vrlo naprednoj fazi pregovora. Nadamo se da ćemo zaključiti sporazum do ljeta. To je javno izjavljen cilj predsjednika Junkera i e, premijera Abija. To su naravno dobre vijesti kada se radi o europskoj poljoprivredi. E, Japan nije konkurent i postoji velika potražnja za naše, za naše govedinu, teletinu, svinjetinu, za naše vino i mislim da ćemo imati zanimljivo poslovanje na japanskom tržištu putem takvog sporazuma o slobodnoj trgovini E, kako bi se nadovezano ono što se reklo nekoliko zastupnika. To će nas e, staviti e, na jednako pravno područje sa Čileom. Bilo je pitanje vezano za učinak takvih sporazuma na mala, mala poljoprivredna gospodarstva. Svi sporazumi imaju jednu procjenu učinka održivog razvoja koji govori o učinku na poljoprivredni sektor i na male poljoprivrednike. Želim vam usmjeriti pozornost na nedavno zaključenu e, procjenu kumulativnog učinka svih sporazuma o slobodnoj trgovini na osjetljive sektore. To je javni dokument ta procjena učinka pokazuje da ako potpuno liberaliziramo e, osjetljive sektore kao što su govedina, piletina ili šećer, to će zaista imati štetan učinak na europsku cijene, proizvodnju i zapošljavanje. Zato to nećemo učiniti za osjetljive proizvode koje sam spomenuo. Nećemo potpuno liberalizirati to u sporazumima o slobodnoj trgovini. To bi bilo glupo, nego ćemo pregovarati o e, slabijim učincima e, kroz određene kvote ili e, carine. Isti zastupnik je postavio pitanje zašto mi u sporazumima o trgovini razmjenjujemo iste proizvode u različitim dijelovima svijeta. Mislim da to nije baš tako jednostavno. Ako pogledate sastav trgovine između Europske unije i azijskih zemalja, između Europske unije i e, Sjeverne i Južne Amerike, trgovina je relativno komplementarna. Mi, e, mi obično e, uvažimo sirovine i robu, a izvozimo e, proizvode više vrijednosti. Dakle, ne trgujemo istom robom. Bilo je nekoliko pitanja vezanih za određene osjetljivosti, na neka sam odgovorio. Jedan zastupnik je pitao Jesu li svjesni naši kolege iz Merkosura e, koliko su sektori e, riže, piletine i govedine osjetljivi sektori? Mislim da su oni vrlo svjesni te osjetljivosti i znaju da e, Europski parlament i opća uprava Agri ima slična stajalište. Ima nekoliko kolega ovdje u prostoriji koji će bilježiti kako je da Komagri zaista smatra ovaj sektor govedine kao osjetljivi sektor u pregovorima s Mercosurom. Bilo je jedno pitanje vezano za važnost e, provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini da bi osigurali da naši partneri ne e, iskoriste naše, e, naše oznake podrijetla, posebno kod vina i posebno za vinski sektor. Mi zaista imamo određena otvorena pitanja s Japanom, s Kinom, koji su e, e, ponudili e, tretman duty free vina iz Čilea E, i e, zato e, pazimo da se takvo vino ne izvozi. To ne možemo učiniti s Kinom jer nemamo s njima sporazum o slobodnoj trgovini niti planiramo to zaključiti u budućnosti, bliskoj budućnosti. Isto tako pitanje svjetske trgovinske organizacije. Komisija i, i njihove namjere E, sa svjetskom trgovinskom organizacijom jest da uvede određene nove discipline e, vezane za domaće subvencije koje narušavaju trgovinu. To je jedan od e, zadataka svjetske trgovinske organizacije postoji mnogo potpore da se napreduje na tom planu. Svjetska trgovinska organizacija je zainteresirana za veću liberalizaciju pristupa tržištu. Tu ću stati, siguran sam da nisam odgovorio e, na sva pitanja zastupnika, ali to je najbolje što danas poslje podne mogu učiniti, a Michael će sada preuzeti e, pitanja vezana za Brazil. Hvala John, hvala predsjedavajući. Dakle, da sad idemo na ovu specifičnu temu o Brazilu i pitanja koja su postavljena. Uglavnom, zašto smo prvenstveno zašto smo mi to iz tiska tek doznali. To sam i sam već naglasio. Prve žalbe, pritužbe koje smo digli su bile e, u petak, nakon što smo to u medijima otkrili, to smo odmah isti dan smo reagirali i poslali to službeno Brazilu. I mi smo onda odmah i naglasili kako je to potpuno neprihvatljivo, da smo mi to morali tiska doznavati da nam se ništa službenim putem nije dojavilo. I mi smo nastavili insistirati na tome i to naglašavati. I vidite, tu je nekoliko intervencija u ovoj dvorani isto govorilo o tome. Da li je to sad, ovo što se dogodilo, da je to sistemska greška u vezi brazilskih kontrola o toj zemlji ili je neke kriminalna intencija? I to smo upravo i mi naglasili. Mi smo rekli brazilskim vlastima da smo očekivali da će njihove inspekcije i veterinarske i ostale fitosanitarne i sve ostale zapravo to treba otkriti da se tako nešto događa ako je to doista u tim razmjerima kojima tisak dojavljuje i da su to morali već puno ranije otkriti. A Brazil je u svojim službenom odgovoru i dalje insistirao na to činjenici da to nije nama službeno dostavljena obavijest o tome jer je to posljedica e, trodiobe vlasti i sustava u Brazilu kojem to mora ići preko pravosudnih organa koji su potpuno neovisni. Dakle, to je bio njihov zapravo isprika, da tako kažemo. Ali onda je bilo pitanje zašto mi sami nismo naše kontrolne sustavi, kontrole, inspekcije u e, evropske bilo tu na granicama, bilo na našem tržištu, bilo čak u Brazilu gdje moramo raditi različite e, kontrole onih e, najvažnijih tvornica koje izvoze u Europu. Zašto to nismo napravili? Zato Mislim, nije slučaj da smo mi tu ležerni. Mi imamo jako, jako strogu politiku prema svim uvozima prehrambenih stvari u Europu. I mi smo i u Brazilu, što se toga tiče, provodili svoje inspekcijske nadzore, ali tu smo imali problema. Evo, kad uzmemo primjer govedine, mi smo tijekom godina već stalno govorili o problemima koji se tu pojavljuju i pokušavali smo ih razriješiti sa brazilskim vlastima. Ali zato što nismo dobili odgovore koje smo tražili, mi smo i dalje vodili vrlo strogu politiku. Drugim riječima, mi samo uvozimo zrelu govedinu i e, ramsteke, tibon stekove takozvane, koji su iz jednog vrlo malog broja tvornica, odnosno uzgojnih pogona u Europi, koji vrlo mali broj njih ima i opće dozvolu za izvoz u Europu. I uvozimo također iz vrlo malobrojnih regija u Brazilu, on, za one koje znamo da su ipak pod kontrolom a sve to skupa zapravo dovodi brazilskoj vlasti pod veliki pritisak. I vi znamo da je recimo izvoz brazilske govedine je zapravo s godinama opadao u Europu. 2007. i 2008. su oni imali puno veći izvoz, ali se to, to je duga povijest, onda se počelo bitno smanjivati. Ali to se nije samo na govedinu odnosilo, nego recimo svinjetinu, jer Brazil je isto tako globalno veliki izvoznik E, svinjetine. Međutim, ni grama svinjetine ne izvozi u Europu, jer mi to ne dozvoljavamo. I tu su komisijni servisi, dakle naše službe stale i nisu im dozvolili da ništa svinjetine i svinječih proizvoda nama dođe. A sad, što se tiče ovih intervencija u samoj Europi, to sam već rekao i ponavljam, svi uvozi iz Brazila se podvrgavaju jednom dubinskoj kontroli i dokumenata i identificira se odakle je taj uvoz stigao to meso ili taj proizvod i zatim se još i fizički provjerava. Jer vidite, naš sustav kontrola je vrlo učinkovito i oni bi vrlo visok rizik preuzeli kad bi nam tu probali nešto loše izvesti. A u redu, mi, ali mi smo sad naravno krenuli u službeni put razgovora sa brazilskim vlastima. Kao izravna posljedica toga, mi smo i naše zemlje članice tražili da pojačaju još više svoje kontrole i fizičke provjere, a to uključuje primjerice da se testiranje uzoraka na bilo kakve patogene kao što je recimo um, salmonela ili slični, slični patogeni ili ostali neki drugi mikroorganizmi ili a kao što sam već rekao, u petak imamo sastanak ovdje u Briselu sa ravnateljima veterinarskih uprava zemalja članica da još dalje mjere tu definiramo. Prema tome, ako bi bilo ikakvih problema sa brazilskim kontrolama i sa brazilskim muzom, mi ćemo naravno i to tematizirati. Jer vidite, mi imamo i mi ćemo poduzeti svoje mjere. Mi imamo dugo, dugo povijest poduzimanja vrlo jakih mjera prema uvozu hrane, posebno Brazilu. Evo, kratko recimo na sastanku Svjetske trgovinske organizacije u Ženevi je vrlo zapravo indikativno bilo i pokazalo koliko štitimo svoje potrošače. To se pokazalo, dakle, na tom sastanku da i na tim općenito sastancima u Ženevi da mi najviše pritužbi iznosimo. I naravno veliki dio trećih država se zažali da je to potpuno disproporcionalno što mi radimo, ali mi, se, mi smo jako, jako tu oštri i insistiramo i naglašavamo da se uvijek mora igrati prema našim pravilima i moraju naša propisi i poštivati, bez obzira da li se izvozi u Europu, ali u svakom slučaju ili bilo kojem trgovinskom odnosu mi uvijek insistiramo na poštivanju propisa i pravila. A kao što je John Clark malo prije govora, govorio, recimo sve mjere koje su uh, recimo ovo što se događa sa Brazilom i Mercosurom, to nisu E, oni se nisu uvijek pridržavali pravila i propisa na čemu mi insistiramo, ali dugoročno na ovaj naš način jedini koji će rezultirati dobrim posljedicama, a to znači držati se propisa i će, na tom će putu Europa i ostati. Uvjeravamo vas da ćemo u daljnjim kontaktima sa brazilskim vlastima i dalje insistirati na ovom što sam rekao, dakle pojačanim mjerama kontrole, a kad se bude skandal istraživa u samom Brazilu, jer to se mora dogoditi, oni to moraju vrlo dubinski istražiti, njihove vlasti, onda ćemo vidjeti dalje. Međutim, pretpostavljamo dakle, da je to jedan vrlo široki problem i ako bude se pokazalo da je to uvuklo i involviralo još i druge sektore, onda ćemo mi poduzeti vrlo oštre mjere. Podsjećam vas što se dogodilo 2007. godine, kada smo isto tako oštre mjere prema Brazilu poduzeli, kad sam rekao da smo prestali voziti svinjetinu, a i drugo se sve bitno smanjilo. Dobro, hvala vam lijepo. Evo, kao što znate, mi imamo našu Europsku službu za vanjsko djelovanje. Možda bi trebali razgovarati i sa nadležnim povjerenicima i možda bi Europska vanjska služba, dakle služba za vanjsko djelovanje, možda ona posjeduje neke posebne jedinice koje mogu raditi posebno na pitanjima vezanim za poljoprivredu ili za recimo ovakvim pregovorima, novim ugovorima, slobodnoj trgovini. Možda bi bilo u njihovom području nadležnosti, kao što ste vi spomenuli, bilo da se i tu aktiviraju u vezi s tim. Mislim da bi možda trebalo te ljude kao tim tu ovdje zapravo za to pripremiti. Gospodin Flanagan, samo jedno pitanje, ovo što ste govorili, u vezi sa što ste rekli. Dakle, koja je poanta uopće svih u tih trgovinskih sporazuma? Vi ste koristili sintagmu relativno komplementarno kad govorite o a sad što točno mislite po tim relativno komplementarnim u takvim trgovinskim ugovorima? A drugo, nisam dobio odgovor glede trgovine. Kad ste e, zapravo, koliko ste ih sklopili, kad i koje ćete još sklopiti i koji su sve stupili na, na snagu? To nam niste dali ništa konkretno na taj pitanje odgovor. Gospođa Aguilera, vrlo konkretno pitanje. predstavniku glavne uprave Sante. Zar nijedna zemlja komisije nije, komisiju nije obavijestila o tome, da imaju problema sa govedinom iz Brazila? Zar se kod uvoza ništa nije našlo? Kod uvoznih proizvoda, uvozno, vezanog meca? ili se nisu, e, prema onom što ste vi rekli, vi sad trebaju pojačati kontrole, da se uzimaju uzorci i šalju na analizu u laboratorije. Da li možda u prošlosti ili do sad nisu jednostavno uzimali uzorke i slali na proba? I zatim još nešto, gospodine Clark, ovi specifični trgovinski sporazumi, pogotovo ovi koji se odnose na trgovinske sporazume koji vrijede i za ekološku proizvodnju, ekološke proizvode. Hvala. Mislim da nemamo zapravo više pitanja, pa samo da odgovorite na pitanje ova zadnja koja su još postavljena. Hvala Andi na ovom prvom pitanju za relativnu komplementarnost ovih poljoprivrednih trgovačkih tokova. Da vam dam primjere. U SAD izvozimo načelno vina i alkoholna pića, kao zatim procesuirane proizvode pastu, paštu i maslinovo ulje. A koji je naš najveći uvoz iz SAD-a? Bademi. Bademi. Mi nismo veliki proizvođač badema u Europi, tu i tamo ih imali malo. A druge najvažnije proizvod je soja i to zapravo ona sirovina sojina pogača, da tako kažemo a i sa državama jugoistočne Azije vidimo isto tako sličnu komplementarnost. Mi trgujemo rijetko istim proizvodima, ali ako to jest neki isti proizvod, onda ima razloga za to. Recimo zato što je kvaliteta različita, to vole potrošači, ili je cijena različita, pa i to isto tako ima i svoju logiku. A ispričavam se što nisam odgovorio na vaše pitanje o o sporazumu ekološkoj proizvodnji sa Čileom. Mi smo nedavno sklopili bilateralni ugovor sa Čileom kako bi jedni drugima, da kažemo nostrificirali naše priznavanje ekološke proizvodnje, da jedni drugima to priznajemo. I to smo, mm, dakle, strukturirali kao jedan autonomni bilateralni sporazum i pritom nismo, dakle, još to bilo je brže, nismo odmah išli na jedan sveobuhvatni ugovor o slobodnoj trgovini, nego smo išli na ovo i nismo čekali dakle, da se onaj stari ugovor o slobodnoj trgovini sa Čilem ažurira, proširi i tako dalje. To bi predugo trajalo. Ovo je napravljeno, kako smo rekli, za odmah, da djeluje odmah. A što se tiče ovih dodatnih pitanja u vezi Brazila, i da kažemo da se strukturira kako šta imamo, koliko ugovora i čega mi zapravo imamo, uvoz je 65 tisuća tona govedine, e, iz Brazila je 2016. uvezeno. To je nešto malo manje nego što je ukupna proizvodnja ili uzgoj goveda u samoj Europi. Što se tiče peradi, nemam točne podatke, ali imam otprilike da mi uvozimo otprilike 153 milijuna komada peradi. Ehm, ali to su uglavnom samo... Dakle, u vrijednosti od 153 milijuna eura uvozimo piletine, odnosno peradi. Što se ostalog tiče, ko je najvažniji uvoznik, Nizozemska je zapravo glavni vrata za uvoz brazilskog mesa i proizvoda u Europu, a nakon toga imamo Španjolska, Velika Britanija, Italija, Belgija, donekle, Nemam sad još dalje ove ovaj, raščlambu da znamo koliko točno koja zemlja uzima, ali to je otprilike tako. A sad što se tiče motiv, motivacije zemalja članica i naših kontakata sa zemljama članicama, da se tu i kako su oni do sad radile i kako sad rade. Ja sad ponavljam, 100% svih uvoza prolazi, za svaku pojedinu dostavu uvoznu pošeljku prolazi sve nužne provjere i kontrole. Mi ćemo sada pojačati to utoliko što će biti još više fizičke kontrole i više uzoraka ići na analizu da se vidi da li imaju patogene u sebi. Ali to je stalno se te provjere vrši. Od 2016. smo imali 47 prijava na ovaj sustav za brzo upozoravanje koje je tražilo recimo hitnu intervenciju na granicama u vezi nekog proizvoda koji je uvezen iz Brazila. ali da da razumijemo se tu trebamo razlikovati ove, ove slučajeve koji su izazvali, dakle trigerirali, da kažemo pokrenuli sustav za rano uzbunjivanje od ove velikog skandala koji se u Brazilu događa. Jer vidite, ovo što, što se sad događa, to s obzirom na veličinu skandala smo i tražili ovo pojačane kontrole od, da ih vrše zemlje članice koje su i pristali. Tu će biti te pojačane inspekcije. Hvala. Dame i gospodo, hvala vam. Stvarno jako, jako važno. Jer kako inače bi mogli uopće kao dio nove, novog ZPP-a se baviti uopće pitanjima i trgovine i trgovinskih sporazuma kako bi onda uopće se mogli razmatrati situaciju i evropskih građana i potrašača, ali pogotovo evropskih e, proizvođača, ukoliko nemamo i nismo dovoljno obavješteni i ne vodimo ovakve velike rasprave. Dakle, mi ovdje ipak prvenstveno zastupamo naše građane i naše male proizvođače i velike i sve poljoprivredne proizvođače. Hvala vam lijepo na ovoj raspravi, hvala vam na najnovim obavijestima gdje stojimo sa tim brazilskim skandalom u vezi mesa. Mislim da je to jako, jako važno i sasvim znam da je i u javnom mjenje cijelo uzburkano i puno se briga tu zabrinutosti je digla. A završavamo tu točku 13, idemo na točku 14, a to su preporuke koje su koordinatori dali. Mi smo održali sastanak koordinatora tijekom prije podnevne naše sesije i siguran sam da ste već dobili preporuke mailom, a i vjerojatno ćete dobiti jednu papirnatu kopiju toga, pa pošto ne vidim nikakvih komentara onda možemo smatrati da ste vi odobrili te preporuke i da je to usvojeno. Prema tome nemamo ništa više drugo, osim da kažemo da je sljedeći sastanak 11.4. od 3 do 6.30, a zatim 12. travnja od 9 do 12.30 i popodnevna sesija po običaju od 3 do pol 7 i mislim da u ovom trenutku možemo završiti ovo, ovu našu sjednicu koja je bila nada sve, zanimljiva. Hvala svima na sudjelovanju aktivnom, hvala prevoditeljima.